Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to... Dame i gospodo, dobar dan na AFET. 3 i 8 je, pa mislim da možemo krenuti. Točka prva dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Ima li netko primjedaba? nema, dnevni red je time usvojen. Druga točka dnevnog reda, usvajanje zapisnika sastanka 29.11.2016. Ako e, do kraja ovog sastanka ne dobijemo komentare, zapisnik se usvaja treća točka, priopćenja predsjednika, nema ih, dakle četvrta točka razmjena mišljenja sa ministrom vanjskih e, poslova Norveške. Uvaženi kolege, doista mi je zadovoljstvo ime svih nas e, pozdraviti gospodina Brenda u odbor e, vanjskih poslova, ministra vanjskih poslova Norveške, kojeg prati poslanica Norveške u u Europskoj uniji, gospođa Slitnes. Dobrodošli. Dakle, evo, Pozvali smo vas ovdje da razmijenimo mišljenja o norveškom viđenju e, međunarodnih e, pitanja akt, koji su trenutno aktualni, posebice Arktička regija prije glasanja o zajedničkog AFNV izvješća o Arktiku. Iako Norveška nije članica Europske unije, bila je naš e, bliski prijatelj, partner i saveznik desetljećima i to poznan saveznik Norveška je integrirana u razne politike Europske unije i unutarnje tržište u onoj mjeri u kojoj to mogu biti zemlje članice i također naši međusobni odnosi uglavnom su vrlo e, glatki i dobri. E, prije sastanka dogovorili smo sa, sa ministrom da će oko 15 minuta održati uvodno govor, pa ćemo onda moći dati neke izjave, postaviti pitanja i zatim ćemo završiti prvi krug našeg sastanka oko četiri danas. Dakle, iz bliskih odnosa Europske unije i Norveške, o zajedničkom jedinstvenom tržištu, o suradnji u okviru e, misije u okviru SOPA i također pitanje vanjske politike kao što je izraelsko-palestinski e, proces pomirenja i tako dalje. Ima toliko stvari o kojoj bismo mogli čuti vaše mišljenje, onda u drugom dijelu također bismo htjeli ući malo u detalje onoga o tome što će se sutra glasati. Najvažniji strateški prioritet Norveške naravno je e, upravo arktička regija. Dakle, evo, izvolite. Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem gospodine Makalesti i čestitam e, na izboru na predsjedništvo AFETA ovog važnog odbora. Doista mi je privilegij i zadovoljstvo što imam danas e, priliku obratiti se svim e, zastupnicima ovog odbora, a Također, kao što je rekao vaš e, predsjednik, e, i mi također se smatramo bliskim, e, vrlo bliskim saveznicima Europske unije. Mislim da suradnja putem jedinstvenog tržišta je jedan pokazatelj, jedna strana toga, ali u sadašnjim vremenima podcrtao bih svakako i činjenicu da je Europska unija puno više od samo zajedničkog tržišta. E, Europska unija je struktura koja je dogovorena nakon drugog svjetskog rata e, unijom za ugljeni čelik koja se razvila u Europsku uniju a koja je e, naša, naša zidna obrana i od raznih vrsta protekcionizma, nacionalizma i populizama. I također, e, dodao bih također da je ono i jamstvo za to da će Europa ostati mjesto e, gdje je e, vladavina prava, temelj sve suradnje, te osigurati i da naš dio svijeta ne ponovi nikada greške iz prošlosti u našoj budućnosti. Dakle, upravo zato po mom mišljenju je suradnja između Norveške i Europske unije toliko važna i zato također e, želim snažnu, živu Europsku uniju koja će se doista baviti svim izazovima s kojima smo suočeni. E, mi znamo, kao što je jednom rekao e, Winston Churchill, što, što dalje unatrag možete pogledati, to ćete više unaprijed moći također pogledati. I E, bez toga Europska, e, Europa bez Europske unije bila bi slabija, riskantnija i puno slabija Europa. I svi ovi izazovi koji su pred nama istovremeno sada u ovom trenutku to pokazuju i vi kao članovi ovog odbora i zastupnici i predsjednik ovog odbora svakako to osjećaju svakog dana. To je doista vrlo ozbiljna situacija s kojom smo trenutno suočeni. Zemljopisna geografska udaljenost danas ništa ne znači da se možete distancirati ili da ste daleko od nekih problema s kojima smo suočeni. Svakako vidjeli ste, vidjeli smo i da je vanjska politika sve više e, i unutarnja politika svake zemlje i to je temelj i naših, naše suradnje, da se svim tim izazovima moramo E, bavite zajedno. Svi smo u istom čamcu i moramo doista e, se zauzimati za svijet u kojemu će svi biti pobjednici, koji će biti win-win, a ne u kojemu će prevladavati igre nulte sume. Dakle, kao što sam rekao, doista moramo preuzeti više odgovornosti i za vlastitu sigurnost e, u budućnosti. To je ključno i zato moramo učiniti sve što možemo i više u tom području i možete računati na nas u europskoj suradnji, iako kao što znate, mi nismo članica Europske unije, ali blisko smo povezani s Europskom unijom, sporazum o europskom ekonomskom prostoru, članstvom u Schengenu, bliskom suradnjom e, e, u politikama pravde sigurnosti i obrane i sigurnosti. I mi također dajemo svoj doprinos, dajemo sve što možemo 2014. do 2001. Norveška će dati otprilike 2,8 milijardi eura za potporu 15 zemalja članica e, putem norveških grantova i drugi gran to kako bi se osigurala konvergencija i gospodarske prirode u Europskoj uniji. Jedan od ovih slonova u ovoj prostoriji, svako predsjedniče je Brexit i moramo jednostavno priznati da će Brexit imati posljedice za cijeli kontinent, uključujući Norvešku i to taj razvoj dolazi u trenutku kada bismo sve svoje resurse trebali koristiti za sve naše za vanjske probleme Rusija, Turska i stanje s ljudskim pravima, cijela situacija sa migracijama, ekonomskim, gospodarskim, situacija u Magrebu, u Sahelskoj regiji. Također imamo i novu vladu u Sjedinjenim državama s kojom moramo naći neke načine za suradnju i imamo i pitanje Brexita. Dakle, to je jedno još pitanje za nas. Dakle, tu smo zahvalni i e, to što e, e i po tom pitanju Europska unija po pitanju Sjedinjenih država i po svim drugim pitanjima što Europska unija odlučila nas uključiti u razmatranje o tome kako ćemo riješiti takvu tu situaciju. Još jedno pitanje, kao što je upravo rečeno, je e, Arktik e, koji se tiče svih nas u Europi. Čestitamo komisiji i parlamentu također na odrađenom poslu u području Arktika. Moje mišljenje je da se svijet e, doista brzo mijenja, kao što sam upravo rekao, ali Arktik je područje koje se još brže mijenja gospodarski razvoj i zaštita e, okoliša moraju ići u tom području rukom pod ruku. Neki kažu da je to kvadratura kruga, ali ja mislim da e, smo uspjeli do sada pokazati da je Arktik e, mjesto gdje trebamo imati međunarodnu suradnju, stabilnost, mir i predvidljivost. Mi smo u potpunosti proveli sve restriktivne mjere koje je stavila Europska unija kao reakciju na ono što se događa u Krimu i u Donbasu, ali istovremeno smo također nastavili suradnju e, sa e, narodima sjevera i sa Rusijom, suradnju po pitanju okoliša, po pitanju nuklearne sigurnosti. I htio bih reći da smo također E, mi, oni koji upravljaju jednim od najvećih e, ribljih stokova na svijetu, znači Artičkim bakalarom u Barencovom moru i Barencovom moru i e, mi smo ove godine na sjeveru ubrali milijunu, milijun tona kavijara i to temeljem znanstvenog savjeta znači po vodećem znanstvenom savjetu. Zato upravo još uvijek ima ribe u Barencovom moru. Nadam se da će i to druge e, nadahnuti. To smo uspjeli dogovoriti s Rusijom i to u situaciji kada e, je situacija napetija nego ikada. Odnosno svakako prije nego ranije. Naš e, ključni cilj arktičke politike je osigurati da Arktik ostane miran, stabilan i predvidljiv dio svijeta i to je stav koji vjerujem da dijelimo sa svim drugim arktičkim narodima. Arktičke zemlje slažu se da pravo mora je pravni okvir za suradnju u području Arktika. Pravo mora je ono što e, se može uzeti kao nekim vrstom ustava e, Arktičkog mora i takvo međunarodno pravo je uvijek dobar polazište za suradnju i poštivanje međunarodnog prava je tu e, važno. Znači, Arktičke zemlje na tri kontinenta e, naša su načina za međusobno suradnju i poštivanje temeljem poštivanja međunarodnog prava. Pet e, država uz Arktički ocean e, su se dogovorile da će svoje polaganje prava na kopno urediti putem međunarodnog prava i prava mora i takav stav je nešto što ne treba uzimati zdravo za gotovo. To je jedan od ovih tračaka nade koji možemo vidjeti globalno. Također u dokumentu koji je izradila komisija, ali temeljem onoga što ste vi e, izradili, jasno ovdje možemo vidjeti da će u dolazećim godinama e, e rasti potražnja za arktičkim resursima. Nadate da je svjetska populacija će sa 7 eh, milijardi do 2020. narasti na 10 milijardi. Znači količina potrebe za proteinima je doista golema. Znači, trebamo eh, više proteina, više robe, više minerala, više robe, svega što će se morati razminjivati u trgovinskoj razmjeni. Čak i ako eh, uzmemo u obzir rast e, populacije općenito će potražnja za svim time rasti i moramo to nekako razvojiti ta rast, taj rast, a bez ne svih onih negativnih učinaka na okoliš. Mislim da aktiv može odgovoriti na ove izazove. Mislim da se radi uglavnom e, o oceanima i plavo gospodarstvo daje mnoge mogućnosti za nove investicije, rast i razvoj. Korištenje oceanskih resursa sam je temelj našeg gospodarstva. I upravo je to što je važno i meni prenijeti vama također. Jer e, ako niko neće živjeti na Arktiku samo dva dvije, tri tisuće ljudi, a to je jedna stvar, ali znam da i predsjedatelj i vi znadete da je Norveška koristi oceane resursa Arktičkog mora, dakle već više od deset tisuća godina imamo više od 10% populacije, a niko drugi nema e, takvu situaciju da mu 10% populacije živi iznad, iznad e, Artičkog kruga i također e, veliki dio norveškog pomorskog područja je u Arktiku. Otprilike dvije trećine naših izvoznih prihoda dolazi upravo od ekonomske aktivnosti povezanih sa morom i pomorskim resursima. Dakle, upravo zato imamo toliki interes za promicanje održivog upravljanja oceanima u ovoj regiji. Dakle, već desetljećima e, integrano, e, imamo integrano upravljanje e, oceanima, ali prije 12 godina, evo samo da kažem, bio sam u ovom parlamentu i prezentirala sam prvu bijelu knjigu o upravnu ocijema temeljem ekosustava i onda kao, e, onda, onda kao ministar okoliša i Europska unija kasnije to razradila. Mislim da ovaj znanstveni pristup e, osigurava bioraznolikost i osigurava održivo korištenje resursa. Ali ono što je meni važno podcrtati je da je u potpunosti moguće spojiti industrije koje se temelje na oceanima, znači ribarstvo, brodarstvo, energiju i zdravi pomorski okoliš. Mislim, Belico more je vjerojatno najbogatije, najčišće more na svijetu. Dakle, um, uh, dakle zato je to, je to još jedna stvar koju mi možemo podijeliti sa vama. Dakle, predsjedniče, možda sam toliko htio reći što se tiče pitanja Arktika. A što se tiče suradnje između Europske unije i Norveške u području vanjske politike i sigurnosne politike, mislim da vrlo usko surađujemo međusobno. E, visoka predstavnica gospođa Mogherini i ja e, imat ćemo ponovno e, don, sastanak donorske skupine za Palestinu gdje e, doista Izrael i Palestina e, surađuju za istim stolom na konkretnim koracima koji se mogu poduzeti kako bi se osigurali e, priliv sredstava na palestinskoj strani za izgradnju državnih institucija u Ramale. I također usko surađujemo i po pitanju Sirije Norveška je pokrenula konferenciju za Siriju, e, o Siriji koja je održana u veljači prošle godine zajedno sa Njemačkom, Ujedinjenom kraljevinom i Kuvajtom. E, visoka predstavnica Mogherini pozvala je na sljedeću konferenciju koja će imati ulogu e, pregleda ispunjavanja obveza koje su se, za koje su se zemlje obvezale, koje su preuzele. Ne znam, Norveška jest, ne znam, evo čuti ćemo jesu li svi i nastavit ćemo raditi na političkim rješenjima i potporu Stefanu Demisuri ovdje i također usko surađujemo u pitanju Libije i Kolumbije gdje je Norveška dio pomoći za Kolumbiju u njihovom procesu, a sada mislim treba vidjeti kako će se, kako će se dalje razvijati taj proces. I također Zapadni Balkan treba biti svjesni tih izazova. Također mogu bi to postati sljedeći izazov koji će se postaviti pred nas. Hvala, evo veselim se vašim reakcijama i danje reakcije. Zahvaljujem. Thank you. Hvala e, gospodine ministre Brenda na ovim uvodnim riječima. Ja bih sada predložio prvi krug kada bi svaki klub imao mogućnost e, govoriti jednom. Predlažem da zadržite e, svoje pitanja ili komentare na dvije minute. Nakon toga možda ćemo ići na drugi krug. Ako se slažete, prvi E, govornik je gospodin Megala iz EPP, on je izvjestitelj iz Sijeni za izvješće Arkitu. Hvala lijepa, želim dobrodošlicu ministru na ovom sastanku, evo ovdje sam. Zahvaljujem e, na to što ste spomenuli Arktik, između ostalih e, pitanja. U posljednjem mandatu bio sam izvjestitelj za Arktik i zaista sam profitirao od vašeg gostoprimstva vidio sam Snövid Hammerfest i sudjelovao ovoj e, nordijskoj turi sa e, istraživačkim brodom. To je bilo vrlo zanimljivo, to je bilo vrlo zanimljivo iskustvo i zaista me zainteresiralo za Arktik, e, uključujući i ovo izvješće. Iako ste bili ministar za okoliš, sada ste ministar vanjskih poslova, ja sam uvijek e, govorio da kada govorimo o Artiku trebamo imati jedan uravnoteženi pristup i uzeti u obzir sve aspekte i e, okoliš i brodarstvo i ribarstvo, sigurnost i zbog toga bih e, još uvijek se zadržao na tom pristupu. Sada smo odabrali jedan pristup koji je više vezan za očuvanje okoliša. Možda je to isto ide kao voda na vaš mlin. Ako su vaši ljudi provjerili nacrt, meni bi bilo drago čuti imali bilo kakvih pitanja gdje mislite da smo možda e, prešli naše nadležnosti. Toga sam se ja malo bojao jer smo imali dobre ideje za sve strane svijeta, ali e, tri od naših e, država članica su e, isto tako članice Arktičkog vijeća i nalaze se sjeverno od Arktičkog kruga. Međutim, Island je izašao iz Europske unije. Moje pitanje jest prema vašem gledištu jesmo li možda prešli naše nadležnosti u ovom smislu? Možda bismo mogli to negdje ispraviti. Hvala. Hvala. Za socijaldemokrate, gospodin Eugenfeld. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine e, ministre vanjskih poslova što ste došli ovdje i e, govorili nam. Vi ste e, zapravo naslikali jednu vrlo ružičastu sliku kada se radi o odnosima vaše zemlje sa susjednom Rusijom. To me u stvari dosta iznenadilo kada sam to čuo od vas. Imam više dojam da odnosi e, s Rusijom su postali nedavno toliko loši s europske strane, da neće biti ništa pozitivno iz nijedne druge zemlje. Ali e, iznenađen sam, zapravo mi je i drago što izgleda da postoje relativno dobri odnosi između Norveške i Rusije. Nakon što sam pogledao e, seriju Occupied, dakle norveška serija, još uvijek izgledate malo iznenađeno. Znate o čemu govorim? Ta je, serija prikazala dosta tmurno e, te, e, te namjere Rusije u vašem području, pa me to još više iznenađuje e, kada čujem što ste rekli. Želio bih da malo razjasnite. Mi se svi naravno brinemo za okoliš i Rusi i mi, ali kako vidite da će se razvijati ti odnosi? A drugo pitanje je vezano za Brexit. Ne moram vam ni objašnjavati da, je, da se puno govori o, tome da bi e, Velika Britanija mogla slijediti e, model Norveške kada se radi o njezinim odnosima s Europskom unijom. Imate li možda kakvih e, ideja? Je li bi to bilo dobro i za Europsku uniju i za Veliku Britaniju da slijede primjer Norveške. Hvala. Hvala. Sljedeći je Charles Stenak za ECR. E. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, ministre. Za moje kolege socijaliste ja potpuno shvaćam da Norveška ima veliku e, granicu s Rusijom i kao NATO-va članica ima malo izbora, mora imati dobre odnose sa ruskim medijedom. Želim nešto reći o e, Brexitu. Ja sam, bio, ja sam vodio kampanju za ostanak, nažalost e, mi smo izgubili. Međutim, ja sam se nadao da ćemo imati jedan mekši Brexit i da ćemo moći slijediti jedan model Norveške E, nakon e, e, potpisivanja ugovora o pridruživanju i ostanku u, u ovoj carinskoj uniji. Međutim, nakon što smo čuli što je rekla premijerka May, izgleda da se to neće dogoditi i da će Velika Britanija provoditi takozvani hard Brexit i da ne želi biti dio EFTE niti Europske ekonomskog prostora. E, Bili e, Norveška e, zaželjela dobrodošlicu u Velikoj Britaniji u ovoj u, europskom gospodarskom području ili u EFTI? Jer na početku bilo je curenje iz vašeg vlade da se Norveška boji da bi Velika Britanija mogla koristiti svoj veto kada se radi o jedinstvenom tržištu. Vi imate pravo i veta, a taj se veto prečesto primjenjuje. Drugo pitanje vezano je za slobodu kretanja. E, sugovornici iz Europske unije uvijek su govorili da su četiri slobode ono o čemu se ne može pregovarati. Međutim, ja sam se konzultirao s pravnicima i želio bih vašu političku, e, e političku mišljenje da bi članak 1.1.2 e, ugovora Europske unije da bi omogućio kao Lichtenstein da ostane da Evropska, da, e, da u slobodi kretanja e, ostane i e, Ujedinjeno kraljestvo kada se radi o ugovoru o ekonomskom, evropskom gospodarskom prostoru. Hvala. Za Alde, gospodin Pet, koji je isto tako izvjestitelj AFETA za Arktik. Hvala vam lijepa. E, lijepo je, gospodine Borge, vidjeti vas ovdje. E, to je dobar tajming zato što ćemo sutra glasovati za ovaj e, zajedničko isješće AFTA i Envija u Arktiku. Međutim, imam dva pitanja za postaviti. Ukratko ste spomenuli vaš odnos s Rusijom, međutim činjenica je da u posljednjih nekoliko godina je Rusija jako povećala svoje vojno prisustvo u Ruskom Arktiku, što nije bio slučaj u posljednjih 15-20 godina prije toga. E, što mislite zašto je to tako? Zašto oni izgrađuju ponovno svoje vojne kapacitete na Arktiku, koja je svrha toga? I drugo pitanje je vezano za Kinu, Indiju i neke druge daleke zemlje Arktika su sve više zainteresirane u tome kako se razvija Artička regija. Kako vi u e, Norveškoj ili vaši susjedi se osjećaju kada se radi o tom povećanom interesu Indije, Kine i ovih velikih zemalja za Arktik i koji učinak e, bi to moglo imati e, za rad Arktičkog vijeća s obzirom da su oni tamo promatrači i kako vidite isto tako razvoj e, u arktičkoj regiji tih zemalja koje zapravo ne spadaju tamo. Hvala. Za zelene i EFA, gospođa Valero. Hvala lijepa. E, ja ću, ja ću iskoristiti priliku da govorim e, švedski sa mojim prijateljem i susjedom iz Norveške. Mi se dobro razumijemo. Pa izgleda da je bolje da govorim švedski. Juče, rekli ste da razvoj ide jako brzo, a još brže u Arktičkoj regiji. To je apsolutno točno. Globalno zatopljenje se e, događa brže u Arktičkoj regiji nego bilo gdje drugdje. Barem povećanje temperature je veće. I zato e, vidimo takav razvoj događaja u arktičkom području gdje se odjedan puta možemo doći do mineralnih depozita, gdje možemo ribariti u lokacijama gdje prije nismo mogli ribariti. Međutim, to nije samo pozitivno da se ova regija otvara za više aktivnosti. U stvari to je jako negativno, posebno kada pogledamo e, zlouporabu e, nafte i, e, plina zato se arktički led i e, rastapa, jer sada onda imamo mogućnost da pristupimo još više to, za, još više toga. Norveška je isto tako e, odobrila deset novih licenci za, e, za rudarenje fosilnih goriva u arktičkoj regiji. Ja sam izuzetno kritična kada se o tome radi i nadam se da nećete nastaviti s time jer plin i nafta su zapravo problema, ne obrnuto najbolja nafta je nafta koja ostane u zemlji. I zato bih željela čuti koji su vam planovi i što mislite učiniti u smislu rudarenja u Arktičkoj regiji. Hvala. Hvala. Predstavnik svake, svakog kluba koji je želio govoriti je uzeo riječ. Imam tri kolega koji bi željeli isto tako nešto reći. Slažete li se da im damo minutu pa ćemo zatvoriti ovaj popis e, govornika pa možete sve odgovoriti odjednom. Imam još tri kolega, ali samo jednu minutu. prvi je naš potpredsjednik, e, gospodin Vistiden. Hvala što ste došli. Iako mislim da biste me razumjeli, možda bi bilo lako, ovaj, lakše za prevoditelje da govorim engleski. Govorite o strahu od protekcionizma i ja dijelim taj vaš strah da se to može, da se može izrasti iz nekih događaja. Može li e, Norveška imati još više e, slobodne trgovine s Europske unije. Vi ste u većini jedinstvenog tržišta, ali e, posebno kada se radi o poljoprivrednim proizvodima, mi danci bi željeli da bi se, kad bi se smanjili porezi sa Europskom bilateralno, nadamo se da, nadam se da biste se mogli opredijeliti e, što se toga tiče e, kako bi se borili protiv protekcionizma. Druga stvar je vezana za Arktik. E, Danska je zainteresirana za Grenland i znam da moramo isto tako poboljšati naše operacije spašavanja kada se radi o, o, o leda. Mislite li da bi Europska unija trebala igrati aktivnu ulogu ili e, samo arktičke zemlje se trebaju baviti s tim zadatkom? Hvala. Gospodin Bostinaro iz e, Socijaldemokrata. Hvala lijepa. E, hvala lijepa ministre što ste dali svoj doprinos. E, dva kratka ali važna pitanja. Kao prvo, kako procjenjujete ulogu Rusije u Baltičkom moru? Prošlog tjedna sam bio na jednoj dosta zastrašujućoj raspravi u SEDEU e, kada, sa švedskim i finskim sudionicima. Koje je vaše mišljenje o onome što se događa na Baltičkom moru i kako procjenjujete ulogu Rusije i koju ulogu bi oni mogli odigrati? A drugo pitanje, s obzirom da znamo ulogu koju igra vaša zemlja koju igra već stoljećima u tome da e, je na neki način e, posrednik u postizanju sporazuma. Kakvi bi bili odnosi sa Europskom unijom i Rusijom s obzirom da ti odnosi postaju dosta problematični i zastrašujući faktor? Kako bismo spriječili da se ta spirala nastavi? Hvala. Hvala i gospođa Fotiga koja je podpredsjednika našeg odbora, pododbora za sigurnost. Dobrodošli ministre. E, dva puta ste spomenuli pravo mora u odnosu na Arktik, ali militarizacija je potpuno kontradiktorna pravu mora. Kako je vaše razmišljanje o tome? Što, je, što se može predvidjeti? u smislu, tim, u smislu tog fenomena. Brine li vas e, Rusija i je li vidljiva e, jer je vidljiv taj angažman Rusije u Norveškoj, koja su ta područja angažmana. A isto tako, koliko ste voljni pomoći u e, dobivanju energetske sigurnosti za moju regiju, ja sam iz Poljske. Hvala lijepa kolege. To je bio veliki raspon pitanja i prijedloga. Gospodine Brenner, imate gotovo 20 minuta da odgovorite koliko god, na koliko god želite pitanja i primjedbi. E, slobodno postavite vlastite prioritete. Izvolite. Thank you so much and thank you for... Hvala lijepa. Hvala na e, vrlo sveobuhvatnim pitanjima o više, više područja. Ja ću ih nekako malo grupirati. Prvo, naš zastupnica iz Poljske i pitanje energetske sigurnosti. sigurnosti. Mislim da je to ključno pitanje za sve nas. Norveška je vrlo predvidljiv partner za Europsku uniju i kada se radi o, e, sigurnosti opskrbe energije. Oko 25% prirodnog plina koji se troši u Europskoj uniji dolazi iz Norveške. Naravno nisam objektivan, ali mislim da je politički rizik e, vezan za uvoz norveškog plina je nula. Mi smo voljni i dalje razvijati to partnerstvo. Znamo da je prirodni plin na mnogo načina neka vrsta mosta između e, društva koji se temelji na fosilnim gorivama prema društvu koji se oslanja na e, obnovljivim izvorima energije. Mi podržavamo obnovljive izvore energije, ali znamo da i u Europskoj uniji ugljen još uvijek igra važnu ulogu kada se radi o energetskom miksu možemo zamijeniti prirodni plin sa ugljenom i e, CO2 je e, sveden na polovicu ako koristimo prirodni plin, a ne ugljen. I to je veliki doprinos našoj sveukupnoj politici e, zadovoljavanja uvjeta iz Pariškog ugovora. E, to je vezano za još jedno pitanje koje sam dobila. Ako pogledamo kontinentalnu obalu e, Norveške i plin, plin ima sve kvalitete koje sam upravo spomenuo, spomenuo osim e, sigurnosti opskrbe energijom i e, raznolikosti energije i niskim emisijama CO2 ako zamijeni e, fosilna goriva. Isto tako imamo činjenicu da cijeli ovaj razvoj naše kontinenta, kontinentalne obale znači da imamo najstrože, najstrože restrikcije, ograničenja na svijetu. I zato emisije CO2 su najniže u svijetu kada se radi o proizvodnji plina i nafte u Norveškoj. Sjeverni dio Norveške je upravo e, ilustracija da e, razvoj industrije, akvakulture i ribarstva mogu ići rukom pod ruku sa drugim e, razvojima vezanim za minerale i e, plin i naftu ako postavite najstrože moguće standarde zaštite okoliša. Ponekad mi postavljamo ne samo, e, mi uvodimo ne samo najbolju tehnologiju koja je na raspolaganju, nego idemo i dalje od toga. Imamo najčišće i naj E, najčišće i e, najbogatije more na svijetu i to je e, dokaz toga. Onda imamo mnogo pritisaka vezanih za Rusiju i kako se nositi sa Rusijom. Postoji jedna činjenica da je situacija asimetrična na sjeveru na granici između Norveške i Rusije, dakle na e, poluotoku Kola. Tu je najjača e, koncentracija vojske u Rusiji, u Murmansku i na cijelom tom poluotoku. Dakle, to je nešto s čime smo se bavili i tijekom hladnog rata. I barem jedan zastupnik je upravo rekao da se e, podvostručio vojni e, proračun Rusije od 2005. do danas. Zato i putem NATO-a, ali i putem Europske unije pokušavamo riješiti taj problem I zato se moramo osloniti i na solidarnost NATO-a. A naravno to se sve temelji na članku petom e, NATO-a. Također se usredotočujemo na to da ojačamo našu obranu, naše sposobnosti obrane i mislimo da sa sadašnjom e, situacijom e, kada se radi o sigurnosti Europa, kao što sam rekao i na početku, je sada u stanju kada moramo preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost i kretati se dalje toga. Mislim da je to e, već pravi čas za to. A to je u skladu sa našim najboljim nacionalnim interesom. Uh, in the north. Ali kako smo mi na sjeveru e, uspjeli nastaviti ovu suradnju s Rusijom, koju sam spomenuo, a u isto vrijeme smo e, implementirali sve restriktivne mjere sankcije koje e, je predložila Europska unija. Mislim da je ono što učinila Europska unija predstavljalo reakciju reakciju Rusije koja je kršila e, međunarodno pravo u pripajanju Krimskog poluotoka također i u pitanju Tambasa i to pokazuje e, da zapravo e, ne treba koristiti neka neka, neka, neko oružje ili da se uključimo na vojnom području, već je to bila zapravo reakcija koja se ticala ukrajinskih granica. Mi smo se složili oko Minska 1 i Minska 2, kao što svi dobro znamo. A vjerujem da e, ako postoji usklađeno sa Minskom 1 Minskom 2, temelji za sankcije više ne postoje, mi ne možemo uvesti sankcije kao reakciju na e, kao prvu situaciju nakon e, svjetskog rata kada je jedna europska zemlja zapravo utjecala nešto što se odvijelo u drugoj europskoj zemlji. Mi moramo, dakle, kakav, to bi bio presedan i kakve vrste, to se pitam. Dakle, ja potpuno podupirem način Europske unije e, e, rješavanja ove situacije. Međutim, u isto vrijeme, kao što sam rekao, mi uspijevamo već neko vrijeme e, surađivati sa Rusijom e, i na Arktiku, jer to jest također i u interesu Rusije da nastavimo suradnju. E, da li bismo trebali prestati surađivati nekim područjima na Barencovom moru? Ne. mi ćemo, nadam se, nastaviti tu suradnju i nadamo se da ćemo u budućnosti također vidjeti E, odnosno svjedočiti drugačijem stavu povezanom s ljudskim pravima, civilnim društvom, e, pravima LGBT zajednice i ostalim pitanjima koji se tiču granica drugih zemalja e, koje su direktno povezane sa Krimom, Krimskim polotokom. zatim postavili ste neka pitanja koja su se ticala Brexita. Što se tiče mm, britanskog modusa operandi, e, vidjeli smo, čuli smo govor e, britanske premijerke Tereze May, e, sve jasno, čini se da Britanija sada želi jedan ugovor o slobodnoj trgovini sa Europskom unijom. No, dakle, to žele nakon što se formalno implementira članak 50, odnosno aktivira e, i nakon što se završi proces odvajanja e, Britanije od Europske unije. E, to je također temelj za pregovore između unutar Europske unije. Prvo se treba postići sporazum o odvajanju, odnosno izlasku, a onda će pregovori o e, ovom ugovoru slobodnoj trgovini započeti. Ako sam dobro razumio iz govora Terezime, ali također i e, Lijema Foxa, moje kolege Borisa Johnsona, ako sam dobro razumio dakle njihove riječi, bitno je Dakle, reći da oni ne žele Dakle, Britanija se želi uključiti u pregovore koji se tiču klasičnih e, aranžmana koji se tiču slobodne trgovine. Također, sa Europskom ekonomskom zajednicom možemo vidjeti e, e, slične postupke. Mi smo se dogovorili, imamo tu zajedničko tržište sa Britanijom nakon što su uspostavljena neka pravila. Dakle, imamo tu mnogo sličnih izazova kojima, s kojima se suočavamo. Da, evo, <laughs> moram se požuriti da odgovorim na sva pitanja unutar vremenskog roka. Dakle, ono što sam govorio je da mi blisko surađujemo s komisijom oko sporazuma o slobodnoj trgovini, ako će Europska unija razviti i potpisati taj sporazum, tada smo i mi e, u istoj situaciji i moramo se uključiti u tu raspravu. Hipotetički možemo reći što bi se dogodilo kada Europska unija ne bi željela e, ići dalje sa sporazumom o sporazum o slobodnoj trgovini. Ja sam naučio da u politici ne trebamo razmatrati hipotetske situacije. Ako se to zaista dogodi, ako će to biti, zaista biti u interesu Ujedinjene kraljevine, ja ću vrlo rado razgovarati o tome, ali evo, za sada uh, mojim britanskim prijateljima govorim da smo mi zapravo na istom brodu, da se slažemo uh, s njima. E, nama će biti potrebna druga ili treća najveća ekonomija, odnosno gospodarstvo, ovisno statistikama kako gledamo, najveća e, vojna sila u Europi kao, dakle, dio Europske unije u ovim turbulentnim vremenima u kojima Europska unija zaista mora iskoristiti svoje najbolje mozgove i unutar Europske unije, a tako i Ujedinjene Kraljevini, kako bismo razriješili ovu vrlo kompleksnu situaciju izlaska e, Britanije iz Europske unije. Međutim, to je sada činjenica, mi moramo poštivati ono što su Britanci odlučili. E, Redo. A sada evo nešto o pitanju vezano uz izvješće o Arktiku, kao što sam rekao u svojoj uvodnoj izjavi. Mi smo vrlo zadovoljni s izvješćem. Mislimo da je ono odlično sastavljeno. Također smo zadovoljni s kompromisima koji su ispregovarani. Također, e, evo odgovor moje prijateljice Švedske. E, želio bih reći da, nažalost, E, vidimo da se događaju e, klimatske promjene i to duplo brže nego u ostatku svijeta. Dakle, na Arktiku duplo brže, jako smo zabrinuti, zabrinuti kod toga, posebice kada se radi o staništu, mnogih životinja, glečerima, također e, životu mnogih biljaka, ne samo životinja. Dakle, Arktik je jedno otvoreno pitanje i To je dakle činjenica i drago mi da je Europska unija, a i Norveška su svjesni ove činjenice i da moraju implementirati, da se drže mjera koje su dogovorene na COP21, dakle sporazum u Parizu. Mi se potpuno slažemo sa svime donešenim sa, eh, u Parizu, eh, te se usklađujemo i surađujemo blisko s Europskom unijom po pitanju klimatskih promjena. Zatim bilo je pitanje od danskog, naših kolega, prijatelja iz Danske, koje se ticalo eh, slobodne trgovine i koje se ticalo protekcionizma. Mi se nalazimo trenutno u situaciji u kojoj Evropska unija i Norveška vrlo blisko surađuju kroz e, jedinstveno tržište, a kada smo postali dio jedinstvenog tržišta 1992. E, mi smo odabrali da ne budemo dio e, Carinske unije. To je bila teška odluka također kada što se ticalo pregovora o članstvu Norveške i dovelo je do referenduma 94. Kao što sam rekao, 10% naše populacije e, živi iznad arktičkog kruga i ta populacija također na, sjeveru Norveške postoje vrlo mnogo poljoprivrede. Ta populacija se bavi poljoprivredom. ljude koji e, žive u selima, na ravnicama, mi također imamo i poljoprivredu na sjeveru, u planinama. I to je dio naše strategije. Mi bismo željeli da ljudi žive na sjeveru. Mislim da možete <laughs> zamisliti, e, postoji nekoliko razloga zašto je to dobro, razlozi koji se tiču sigurnosti, okoliša i tako dalje. Međutim, moram i priznati E, ona... teško je zapravo uspoređivati poljoprivredu e, na sjeveru tenko su na sjeveru Norveške također i sa poljoprivredom u Danskoj. Međutim, mi smo već raspravljali, raspravljat ćemo još različitim aspektima. i e, možda ako će postati jedan prijedlog Europske unije o pristupu našem e, razvijenim e, razvijenom području ribarstva, tada ćemo moći razmatrati taj prijedlog, ali samo sam želio naglasiti da postoji drugi razlozi zašto događala situacija. Također Svjetska trgovinska organizacija surađuje, odnosno predlaže nove načine djelovanja u ovoj situaciji. Također su se i Švicarska i Kanada e, dogovor, dogovorila prije godinu dana u Nairobiju da e, sve potpore, uključuju sve potpore u e, poljoprivredni sektor odnosno ukinu sve potpore u poljoprivrednom sektoru. E, to je bilo teško za naše poljoprivrednike, ali mi smo to učinili kako bismo spasili e, Svjetsku trgovinsku organizaciju, jer ta organizacija se zaista bori protiv protekcionizma i nažalost, gospodine predsjedatelju, e, mi zaista trebamo nekoga ko stvarno snažno radi u mnogim područjima u nadolazećim godinama. Hvala. Hvala vama. Gospodine ministre Brende, hvala što ste odgovorili na sva postavljena pitanja. Mislim da ovo bio vrijedan razgovor. E, sutra ćemo na zajedničkom sastanku sa MBM glasati o arktičkom izvješću i zato je e, ova razmjena iskustva bila e, korisna. Čestitam vama i vašoj zemlji. Prošli vikend imao sam vremena prilike pročitati e, friško objavljen indeks e, demokracije. To je zapravo indeks koji e, kompiliraju britanski ekonomisti, obavještajci koji mjeri status demokracije u 167 godine širom svijeta. Njemačka je bila 12. ili 13. brunčanu medalju osvojila je Švedska. Dakle, po stupnju demokracije drugo mjesto Island – ali i opet je i Norveška bila procijenjena kao najdemokratskija zemlja, odnosno zemlja sa najvišim standardom demokracije na svijetu. Čestitam i sretni smo da imamo tako izvrsnog susjeda. E, evo, <laughs> uživajte u Europi i e, nastavimo sa e, dobrom suradnjom između Europske unije i Norveške. Hvala vam lijepa. So we're uh, under a bit of time pressure, so we continue now and come... Sada ćemo nastaviti sa točkama dnevnog reda 5, 6, 7 i 8. Sad je vrijeme za e, Zapadni Balkan. Imamo izvješća o odbora o Albaniji, Bosni Hercegovini, Makedoniji i Crne Gori. Za svaku od zemalja, navedenih zemalja, imamo točno 20 minuta i sada ćemo započeti sa izvješćem o izvješću izvješću Komisije o Albaniji. Gospodin Fleckenstein će nam reći nešto o amandmanima i kompromisima, onda ćemo imati nešto vremena za e, pitanja i odgovor. Izvolite gospodine Fleckenstein. Hvala gospodine predsjedatelju, dragi kolege i kolegice, nastavit ću na njemačkom. Uh, pa evo, hvala svima što ste došli. E, na prvom razgovoru također u e, studenom i koji ste svi podnijeli amandmane, od kojih je stiglo e, veliki broj, ali u 18 kompromisa mislim da smo uspjeli pokriti sve važnije dijelove izvješća i zato je to uz pomoć izvjestelja u Sjeni smo to uspjeli također postići pa im zahvaljujem na suradnji. Također ovo izvješće je posebice važno kada kao izvjestitelj mogu reći da većina procjena reformskih napredaka Albanije E, je nešto što su svi klubovi vidjeli na isti način. Naime, Albanija redovito e, radi napredak po pitanju ključnih prioriteta, to je izvan pitanja. E, zato se u izvješću kaže da se sada treba otvoriti pristupni pregovori kada krenu dakle sada prvi koraci pravosudne reforme. Reforma pravosuđa dugogodišnji proces, to je nešto što znamo i paralelno sa pristupnim pregovorima morati će ići i dalje. Centralno i ključno pitanje je ovaj proces odabira i provjere sudaca. Kako bi e, Doista e, reforma, sudac, e, reforma pravosuđa bila učinkovita od zadnjeg razgovora sa njima i pozitivnog mišljenja komisije Ustavni sud potvrdio je e, zakonitost ovoga i sada će se suci provjeravati na odgovarajući način. E, kreće i provedba pravosudne reforme sa temeljom provjere e, svih sudaca i državnih odvjetnika i to je ne samo zasluga vlade nego i cijelog parlamenta, čak i opozicije koja je na kraju donijela zajednički e, za cijelim parlamentom te, izmjene i te zakonski okvir. E, napreduje reforma, iako možda nekad e, polakše nego što je potrebno, ali svejedno i borba protiv organiziranog kriminala napreduje, ali još uvijek nije sasvim zadovoljavajuća. Bori se protiv korupcije Radi se i dalje na jačanju zakonodavstva za protiv diskriminacije i zaštite manjina. Pa ipak u izvješću također stoji koji e, su drugi napreci koje AFET i e, Europski parlament očekuju od e, Albanije. Potpunu provedbu reforme pravosuđa, ne samo spektakularne pojedinačne uspjehe, nego trajne e, uspjehe u borbi protiv organiziranog kriminala. I to ne samo kod policijskih istraga, nego i u kaznenom progonu do najviše razine i do konačnog razbijanja e, zločinačkih mreža. Tu također pripada da očekujemo i dalje e, razvijanje zakonodavstva za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Oprostite, koliko sam ono vremena imao na raspolaganju? Dobro, evo, požurit ću se, evo. Evo, samo ću reći. Dakle, što se tiče daljeg e, razvoja reforme uprave, također suradnje e, sa manjinama, socijalni dijalog i tako dalje. Zbog brojnih amandmana i konstruktivne suradnje mogu sada još e, jednom e, detaljnije e, reći nešto o sljedećim područjima, modernizacija obrazovanja, zaštita okoliša, jačanje ombudsmana, politika ravnopravnosti te politička stabilnost na cijelom Balkanu. Evo, nadamo se da će zbog toga Albanija i dalje ostati na ovom pravom putu. Evo, Zahvaljujem još jednom me u sjeni e, i mislim da je ovo izvješće zbog te dobre suradnje doista dobro odrađen posao. Hvala. Zahvaljujemo izvjestitelju. A sada imamo 20 minuta, dakle za cijelo izvješće, znači po minutu i pola izvjestitelju u sjeni, pa onda gospodin Kukan evo prvi. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospodinu Fleckensteinu na ovom izvješću, na izvrsnoj suradnji. Ja podupirem kompromisne amandmane jer su oni u skladu sa glavnom idejom izvješća. Samo nekoliko stvari. Ja podupirem kompletan integracijski proces s Albanije. Mislim da moramo uzeti u obzir progres koji je Albanija učinila, odnosno napredak. Mi moramo e, poslati signal ohrabrenja e, nastavka glavnih reformi, implementacije reformi u pravosuđu i također je bitno, bitan progres e, u pet ključnih područja. Također je bitno urgirati kako bi političari brzali reforme ka nadolazećim izborima. Također je bitno da se provedu, odnosno stupe na snagu nužni zakoni u parlamentu. E, posebice je bitna borba protiv korupcije i organiziranog kriminala, kao i borba protiv kultivacije droga i krijumčaranje droga. E, druga, druge stvari koje su bitne tiču se slobode medija, a također su kritična područja vezana uz e, okolišna pitanja u Albaniji. Smatram da je dobro podupirati e, ulogu Albanije u regionalnoj suradnji. Posljednja napomena tiče se sljedećeg. Postoje ubrzani progres koji se tiče e, prava manjina jer to pitanje nikad nije bilo tako problematično, čak i tijekom vremena kada je izvjestitelj bio moj dobar prijatelj iz Grčke Nikos Huntis. Hvala lijepa. Uh, Hvala gospodinu Kuke, sada gospodin Charles Stanek. Hvala vam lijepa. ECR također čestita gospodinu Flakenštajnu na e, izvrsnom izvješću. Albanija naravno kao e, zemlja kandidatkinja e, nastavlja činiti, provoditi nužne reforme i zatvarati na pogleda koja se tiču akija Europske unije, posebice borba protiv organiziranog kriminala, borba, odnosno dakle pitanja u pravosuđu i ja se slažem sa gospodinom Kukom, to su glavni problemi i bitno je e, dakle usredotočiti se na jedan općenit problem koji nije samo problem Albanije nego i cijeloj regiji E, koji sam prvo a također pozdravljam i e, usvajanje predloženih promjena u nacionalnom zakonu u parlamentu. Međutim, brine me jedan stavak koji navodi da e, postoji dakle, porast u zamolbi za azil, azila u države članice, to se mora razmotriti s obzirom na kontroverznu prirodu molbi za azil iz eh, Europske unije, kako se to može pomiriti sa obavezom ovih zemalja eh, da poštuju plavinu prava i eh, kriterij iz Kopenhagena. Također me brine još uvijek i pitanje albanskih, albanskih džihadista i koje mjere su poduzete posebice kada vidimo sada kako se poražava e, ISIS, možda je to, odnosno ISIL, islamska država, to je možda jedina dobra stvar koju je predsjednik Trump učinio. E, bitno je da te osobe budu kažnjene gonjenje za e, sve zločine koje počinju uključujući zločine protiv čovječnosti na Bliskom istoku. Hvala. A sada za Alde će nam reći nešto gospodin Ključuk. Hvala vam gospodine e, predsjedatelju, čestitam gospodinu Fleckensteinu. Moram uzeti u obzir postignuća e, koja je Albanija učinila i e, ispunila sve političke kriterije kao pregovorima ka pristupanju Europskoj uniji u pet ključnih pogleda, posebice pravosuđe. To je dobar razlog da je Komisija Europske unije otvori pregovore o pristupanju Albanije Europskoj uniji i to bi se trebalo dogoditi nakon izbora koji će se držati u toj zemlji. E, drago mi je da gospodin Fleckenstein i neki drugi kolegi i kolegice E, podržavaju amandmane jer sada je pravo vrijeme da Albanija započne s ovim procesom. Naravno, postoje još uvijek izazovi i amandmani e, naglašavaju da to vidimo amandmanima, dakle da će na dolazeći izbori 2017. biti zaista veliki test za e, to kako je zemlja pripremljena za pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Vrlo bitno da ti izbori budu potpuno demokratski kako bi se E, mogle odviti potrebne e, e, reforme. Ja sam također podnio amandmane kako bi ohrabrio vlasti u Albaniji da poduzmu mjere da olakšaju mogućnost albanskih građana koji žive u inozemstvu da glasaju na albanskim izborima ako se ne nalaze u Albaniji. Nadam se da ćete poduprijeti u sutrašnjem glasovanju amandmana Također ti amandmani naglašava izazove s kojima se Albanija e, suočava i također naglašava e, što se sve treba učiniti e, kako bi se Albanija približila standardima inkluzije svih manjina i prava koje imaju manjine. Hvala lijepa za GUE, i, odnosno NGL. Gospođa Sakarafa, izvolite. Gospodine Fleckenstein, kompromisni amandmani obuhvaćaju većinu ključnih e, pitanja iz ovog izvješća, ali želim svejedno vam reći nešto o dva ključna pristupna e, kriterija koja treba zajamčiti Unija, a to je da u odnosima s trećim zemljama neke stvari trebaju biti u potpunosti ispunjene, znači dobri susjedski odnosi, poštivanje manjina, kao što vi kažete u svom izvješću. Albanija mora osigurati da se poštuju sve manjine na svom teritoriju, kao što su Romi, na primjer, a također mora se na odgovarajući način pozabaviti pravnim statusom manjina, a posebice vjerskim pravima. To sam spomenula prošle, puta, neću sada ponovno u to ulaziti, ali ću reći samo da smo pozvali albanske vlasti da osiguraju da se vjerska prava manjina u potpunosti poštuju još posljednju stvar koju želim naglasiti, a to je da ste spomenuli napredak koji je postignut u dobrim susjedskim odnosima. Kompromisni amandman 18. upravo o tome govori, ali mislim da morate biti svjesni da, i vjerojatno jeste, da je nedavno e, došlo do nekih komentara pa, albanskog premijera i članova vlade protiv Grčke. Hvala za zelene. Mr. Meserić, e, gospodin Meserić. Tu sam, tu sam. Hvala gospodine Fleckenstein na eh, ovom izvješću. Odlično ste odradili ovaj eh, dosje i mislim da i samo izvješće bilo dobro, ali plus kompromisni amandmani eh, su u svakom slučaju svi dobili potporu zelenih. evo samo jedno što se sadržaja tiče. Prvo, mi bismo i dalje htjeli ukazati na amandman 168 kaj, kao i uvijek ukazuje na krvni fed, krvnu e, osvetu koja se spominje u izvješću. I to je doista e, e, problematična situacija za niz obitelji, a naročito one obitelji čije su djeca i njihova pravo na život i na obrazovanje ugroženi zbog toga. Dakle, zahvaljujem kolegi Kukanu na E, doprinosu što se tiče, posebice što se tiče onih okolišnih pitanja i e, vodnih elektrana. A evo još nešto želim reći da od 71 hidroelektričnih e, hidroelektrana, dakle su velika većina u zaštićenim područjima. To je nešto čime će se morati Albanija doista pozabaviti. Pozdravljamo sve što je dobro albanska vlada učinila da uspostavi nacionalni park, ali on bi se trebao proširiti na sjeverni dio toka dotične rijeke. Dakle, zahvaljujem na pozornosti. Hvala. Evo imamo još četvero govornika koji su javili za riječ. Ako će se svi držati jedne minute, to ćemo uspjeti odrediti. Gospođa Šujica, izvolite. Kratko želim zahvaliti gospodinu Fleckensteinu na ovom izvješću, posebno na kompromisnim amandmanima. Vidi se napredak u svih pet e, ključnih područja, međutim željela bih kratko skrenuti pozornost na e, područje zaštite okoliša gdje imamo probleme ne samo sa njihovim unutarnjim problemima, vodenim resursima nego i s Jadranskim morem koje se direktno reflektira i na Hrvatsku. I želim e, kazati da je regionalna suradnja E, za svaku pohvalu i odnosi sa susjedima. Ovdje posebno želim e, reći da se događa u početkom mjeseca Jadranska trilaterala između Hrvatske, Albanije i Crne Gore. Obzirom da su i Hrvatska i Albanija članice NATO-a, Crna Gora nadamo se da će uskoro postati, imamo zajedničke interese kao što je izgradnja Jadransko-jonske autoceste što smatram vrlo važnim e, projektom i isto tako Jadransko-jonski plinovod. Dakle, to su dvije stavke koje sam željela ovdje istaknuti. Hvala. Hvala puno. Na Bostinaru. Hvala gospodine Boštinaru, izvolite. Hvala predsjedniče, samo vrlo kratko. Način na koji je ova zemlja nekoliko puta prikazana u ovom domu pokazuje da su neki od nas barem bili nefer. E, kao prvo, je li Albanija napredovala u posljednjih godinama? Jest i to je u ključnim područjima. Igra li Albanija pozitivnu i konstruktivnu regionalnu ulogu igra i to bi također trebalo biti jednako tako priznato. Da li politička potpora za eh, obiju eh, političkih strana za reforme e, je postignuta je i potaknimo ih u tome i najbolji način da ih potičemo da nastave s tim procesom je otvaranje pregovaranja. Znam da treba uzeti neke napretke obzira, ali neke probleme, ali pomozimo im sada i osiguramo tako napredak u budućnosti. Hvala. Gospodin Teoharas, VKR, e izvolite. Zahvaljujem. Ja vjerujem eh, da kao izvjestiteljica u sjeni zaređujem više od jedne minute, ali eh, dobro. Zaboravili ste me, da. Mislim da ono što je ovdje opisano u izvješću da je dobro učinjeno i da da daje prilično točnu sliku stvarnosti, da je točno da je loše upravljanje i korupcija jesu dio albanskog života, e, kriminal divlja i povezan je i sa javnom upravom i kad kažemo da je postignut naprezak, to je istina, ali to ne znači da su postigli razinu koja bi bila zadovoljavajuća. Što se manjina pak tiče, E, Provela sam neko vrijeme sa e, grčkom manjinom u njihovom dijelu Albanije i e, ne bih baš to mogla opisati baš niti u jednoj minuti, ali ni u jednom satu postoje kršenja ljudskih prava Grka koji žive u Albaniji. Postoje također i E, razni propisi u izbornim e, propisima gdje se Grci ne mogu kandidirati na izborima u Albaniji i posebice kršenje prava na obrazovanje također. Dakle, važno je da se i taj aspekt situacije uzme u obzir. Hvala. Hvala. Gospodin Epidideas, Epididejas, izvolite jednu minutu. Zahvaljujem. Ja također želim zahvaliti gospodinu Fleckensteinu, dakle izvjestitelju na odlično ravnoteženom izvješću. Govorio je o napretku koji je Albanija postigla i područjima u kojima moramo e, držati ih na oku i tražiti dalji napredak ako doista želimo e, nastaviti sa pristupnim pregovorima sa njima. Neću sada ponavljati komentare dvaju prethodnih e, govornika o kršenjima prava grčkih e, manjina, ali ono što bih želio reći je da je Albanija e, na Zapadnom Balkanu jedina zemlja koja želi ući u europsku zemlju koja ima teritorijalne e, e, prohtive prema susjednoj zemlji. Vidjeli smo često u Grčkoj kršenje susjed, među susjednih odnosno sporazuma koje imamo sa njima. tako da moramo to riješiti prije nego što krenemo u pregovore, ali ćemo imati sličnu situaciju kao sa Turskom. Razgovarat ćemo, ali nećemo nikamo stići. Dobro, gospodine Fleckenstein, želite li još e, kratko nešto prokomentirati? Izvolite. Kada me tako lijepo molite, evo, evo želim još e, reći samo tri stvari kako bih vam malo uštedio na vremenu. Da, prvo razumijem da nisu svi grčki kolege, a posebice e, Porke govornici e, nisu sporazumni s ovime jer nisam htio ulaziti u pojedine manjine i prava, jer e, prava mora vrijediti za sve manjine, naravno što se tiče poboljšanja odnosa prema manjinama. Drugo, zaštita okoliša svakako je važna stvar, ali moramo uvijek paziti koliko se mi možemo miješati u unutarnja pitanja Albanije. Naime, možemo se miješati samo onda s našim izvješćem kada se radi o tome da osiguramo europski put. A također je važno također e, E, kada je šteta kada to vodi do ovakve politike koja se u tom području sada vozi, u tom, vodi, u tom ste imali pravo. A što se tiče e, zadnje stvari modernizacija obrazovnog sustava i e, poslovne mogućnosti, znači karijerne mogućnosti mladih. To je nešto što u budućnosti treba više uzeti u obzir jer to je upravo zbog toga jer da je to jedna indicija kada porastu E, zahtjevi za azil da u samoj zemlji vlada jedna takav nedostatak e, entuzijazma oko budućnosti. To treba pogledati. Dobro, hvala. E, nije bilo pitanja za predstavnike glavne uprave. Nije da ne. Dobro. Onda glasanje će biti sutra, 31. Hvala na vašim e, doprinosima. A sada prelazimo na sljedeću tečku dnevnog reda, šest izvješće e, o Bosni i Hercegovini, drugo razmatranje i naš izvjestitelj, e, gospodin E, Preda, izvolite, imate tri i pola minute kao i gospodin Fleckenstein. Tri minute, tri minute. Zahvaljujem. Hvala kolegima na interesu koji su pokazali za, na ovom izvješću. 288 amandmana je podneseno i pokušali smo obuhvatiti što ih e, je više moguće u kompromisima. 153 smo obuhvatili kompromisima. Poruka koju želimo poslati je da podopiramo Bosnu i Hercegovinu na putu u članstvo Europske unije. I želimo nastaviti i poticati ih e, nastaviti da idu naprijed te a, e, u svoju reformnu agendu svoje e, reforme. U kompromisnom amandmanu 2 govorimo o pitanju institucionalne reforme i želimo što često postoje političke ili etničke podjele koje loše utječu na dotične reforme. Znači važno je da zadržimo konsenzus i napredujemo po pitanju vladavine prava, reformi pravosudnog sustava, borbi protiv korupcije i reformi javne uprave. E, također naglašavamo potrebu u području institucionalne reforme, neće vas to iznenaditi da to postane efektivna funkcionalna država temelja vladavine prava, pritom se zajamči demokratsko zastupanje građana i e, također u prethodnoj rezoluciji koju smo usvojili e, rekli smo koliko je e, važno provesti institucionalnu reformu, legitimno stupanje, decentralizaciju i bio sam ondje ne tako daleko i razgovara s mnogim političkim e, vođama, dakle to je vrlo vruće političko pitanje. Mogu također reći da u Sarajevu prošlog tjedna smo razgovarali sa kolegama iz e, parlamentarne skupštine koji su spomenuli još jedno kontroverzno pitanje, a to je uspostavljanje poslovnika za zajedničku parlamentarnu skupštinu koja je trebala biti prije 18 mjeseci i doista je sramotno što mi zadržavamo i da koristimo njihove probleme u nacionalnoj skupštini kao izliku Mislim da je krajnje vrijeme da učinimo nešto, da pošaljemo jasan signal da ne možemo ići tako dalje, da ne možemo pomoći eh, Bosni i Hercegovini. Ako, mislim, eh, se stalno pronalaze izlike za, eh, za, da se to ne učini kompromis 20. sloboda izražavanja i mediji, zatim tu smo također zabrinuti kao i kod drugih zemalja u regiji, govorili smo ovdje i sa e, kolegama prošlog tjedna. E, tisak mora, mediji moraju e, slobodno raditi bez ikakvog političkog uplitanja. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Točno tri pol minute. Odlično. Gospodin Picula, izvolite, predsjednik našeg parlamentarnog izaslanstva za Bosnu i Hercegovinu. Prije svega čestitati kolegi Predi na odličnoj suradnji na ovoj rezoluciji, jer od situacije u Bosni i Hercegovini samo su još kompleksniji pogledi kako razvijati odnose u zemlji koja nosi najteže breme ratova iz 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Rasprava rezolucije je prilika za postavljanje pitanja što je danas prava realnost Bosne i Hercegovine neovisno o nezakonitom dodikovom referendumu u republici srpskoj pred bosnom i hercegovinom stoje mnogi krupni socioekonomski i sigurnosni izazovi međutim za razliku od drugih zemalja zapadnog balkana razlozi kontroverzi u bosni i hercegovini su pretežno unutarnje politički. da je bosna i hercegovina drugačija država njene obveze na europskom putu mogle bi se podijeliti na lakše i teže kratkoročne i dugoročne ali u bosni i hercegovini svaki pomak u pravcu europske transformacije zemlje deformira postojeći dejtonski poredak. u tom pogledu treba pozdraviti svako rješenje koje će biti posljedica unutarnjeg konsenzusa a ne vanjskog nametanja ali ono o čemu trebamo posebno voditi brigu je jednakopravnost i ravnopravnost svih konstitutivnih naroda u bosni i hercegovini kao i ambicija da se pravedna zastupljenost osigura i drugim narodima naravno ne treba negirati utjecaje na stabilnost bosne i hercegovine drugih važnih faktora izvan europske unije mislim prije svega na utjecaj rusije i turske a za sada je otvoreno pitanje kakva će biti orijentacija administracije novog američkog predsjednika trumpa prema zapadnom balkanu što uopće nije nevažno pitanje. hvala. Dear colleague, we now come to the speakers of the group. sada idemo na govornike klubova. Prva je gospođica izvolite. Ne, ispričavam se. Prvo su izvjestitelji u e, Sijeni, gospodin Papadakis je prvi. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti izvjestitelju koji je zaista držao na umu nekoliko amandmana koje smo predložili u njegovom kompromisu, a prvo naglasak na socijalnoj dimenziji koji je izuzetno važan. A nije mu dana dovoljna težina do sada kada se radi o Europskoj uniji. Važno je da ne poprkamo situaciju koja je već dosta složena i da ju još više ne zakompliciramo. Dakle, dragi kolege, želim naglasiti da e, e, da su e, osobe koje su spomenute u drugom stavku izuzetno važne. I moje pitanje jest da, da su narodi Bosne i Hercegovine izuzetno važni i da, sud, i da presude suda, Europskog suda za ljudska prava koji e, trebaju e, osigurati jednakost svih prava bez obzira na etničko podrijetlo i da je važno da to podržimo i potpuno provedemo u Bosni i Hercegovini. Osobno smatram da trebamo ponovno naglasiti ovo pitanje i osigurati da naši izvorni amandman 77 i moj amandman 32 da ih se ponovo pogledamo, da ih ponovo pogledamo i da e, naglasimo prava svih e, naroda bez obzira na njihovo etničko podrijetlo. E, to moj klub zastupnika smatra izuzetno važnim. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. Sljedeći za zelene. Ne, ispričavam se gospodin Radoš je prvi. Predsjedniče, ja zahvaljujem kolegi Predi i ostalim e, izvjestiteljima u Sjeni na dobrom radu. Mislim da ovo izvješće u dobroj mjeri ocrtava stanje i probleme, odnosno izazove s kojima se Bosna i Hercegovina suočava. No treba znati da ima puno otvorenih pitanja i, Bosna i Hercegovina je bremenita problemima. Pitanje je kako će se provoditi plan reformi koji je usvojen, kako će funkcionirati vjerojatno najkompliciraniji koordinacijski mehanizam koji je jedna europska zemlja ikada imala i kako će asimetrična i nefunkcionalna država funkcionirati u budućnosti. U izvješću mi govorimo o potrebi institucionalnih reformi, ali okolnosti činjenica da Bosna i Hercegovina počiva na međunarodnom sporazumu i njen ustav jednako tako, činjenica da su pokrovitelji toga sporazuma Sjedine američke države i Rusija ne daje nadu da do takovih promjena može doći i to je pitanje na koje Europski parlament niti ova naša rezolucija nema odgovora. Dakle, radi se o jednoj vrlo kompliciranoj situaciji u kojoj jedan dio Bosne i Hercegovine trajno izaziva zapravo opstojnost i postanje te države, to je, ponavljam, europski prostor i mislim da Europski parlament i europske institucije zbog svih tih poteškoća, neizvjesnosti koje postoje, vanjskih utjecaja, treba biti više prisutan na prostoru Bosne i Hercegovine, kao ostalome na prostoru cijelog Zapadnog Balkana. Hvala Hvala Prvo želim e, promijeniti svoju ulogu. Moj kolega ovdje nije mogao doći pa se ispričava zbog svojih e, obveza u Sloveniji pa ću ja prenijeti njegovu poruku vama želio bih zahvaliti gospodinu Predi, izvjestitelju izvjestiteljima u Sjeni na teškom radu i suradnji. Bosna i Hercegovina je zemlja koja se bavi sa mnogim problemima kao što su korupcija, organizirani kriminal, e, nedostatak slobode medija i teška ekonomska situacija u zemlji koja vodi do izljeva mozgova i e, ljudi traže posao vani. Sva ta pitanja su uključena u, tekst, u tekstu rezolucije i sa izvjestiteljima u Sijeni smo pronašli određene, određene kompromise vezane za primjerenu, primjerenu formulaciju. E, čestitam gospodinu Predi koji je uspio zadržati umjerene, umjerene formulacije usprkos problemima s kojima se suočava E, Bosna i Hercegovina. Nažalost, postoje određeni nacionalistički problemi i postoje neke formulacije u tekstu koju ne mogu e, podržati E, podržati e, zeleni, a govorim o, amandmanu broj 2 u stavku 2 koji napominje e, etničko načelo u zemlji koja je već podijeljena i rascjepkana. Već govorimo o konstitutivnim narodima, o decentralizaciji, a mislimo da je to potpuno neprihvatljivo za naš klub. Kao što sam rekao, zemlja je podijeljena i nema potrebe da Europski parlament ima ovakav pristup koji ne pomaže da napreduje, nego je to korak natrag. E, zeleni smatraju da ne trebamo praviti razliku između konstitutivnih naroda i drugih građana Evropske unije. E, e, mislim da se to isto tako ne slaže sa predmetima Sedić, Finci i Zornić iz, presude Europskog suda za ljudska prava. I ako formulacija ostane u kompromisu broj 2, onda ne možemo podržati ovu rezoluciju. Hvala. Hvala lijepa. Imamo još tri kolega koji bi željeli nešto reći. Ako se sve drže jedne minute, biti će moguće. Četiri, ali budite kratki. Gospođa Šuica e, zadržat ću se jedne minute. Kolega, ja upravo želim suprotno naglasiti i pohvaliti gospodina Predu koji je imao jasan jezik, koji nije dovodio u pitanje e, postignuća iz 2014. i 2015. Radi se o federalizmu, decentralizaciji, supsidijarnosti i o konstitutivnim narodima. Stoga pozdravljam ovo izvješće i smatram da je jezik bio vrlo jasan, vrlo hrabar, a znamo s koji su problemi u Bosni i Hercegovini od e, sigurnosnih izazova a najveći su problemi unutarnje politički Isto tako veliki utjecaj e, vanjskih čimbenika Rusije, Turske i stoga e, svaki konsenzus u Bosni i Hercegovini je dobrodošao, ali ja želim naglasiti jednakopravnost svih triju naroda s posebnim naglaskom na hrvatski narod koji u ovom trenutku ne uživa sva prava koja su mu zajamčena e, svim propisima pa i Daytonskim sporazumom. Stoga e, želim e, reći da ne smijemo se zavaravati i zanemariti zapadni Balkan, trebamo ga držati visoko na dnevnom redu. Hvala. Sljedeći je gospodin Tanak, minutu. Ja bih također želio čestitati gospodinu Predi. Mislim da je veliki izazov e, izvještavati godišnje o Bosni i Hercegovini. Prošlo je više od e, desetljeća nakon Daytona, ali još uvijek imamo situaciju u zemlji koja u stvari dobro ne funkcionira kao federalna država E, postoje sve više e, e, naznaka da postoje centrifugalne sile sa Republikom Srpskom, isto Sedić Finci predmet još uvijek nije proveden, a postoje problemi vezani za slobodu medija. Ali Bosna i Hercegovina je sada dala zahtjev kojeg treba razmotriti vijeće i mislim da će to privući našu pažnju i da će sljedeće godine možda Bosna i Hercegovina postati kandidat. Međutim, to je jedini kandidat koji nije kandidat još osim Kosova. Dakle, sve druge zemlje su sada kandidati. Dakle, treba više učiniti za Bosnu i Hercegovinu kako bi ispunila svoju budućnost u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Gospodin Salimović, jednu minutu. Hvala vam lijepa. Ja bih također želio zahvaliti izvjestitelju Predi na izvrsnom poslu koje je e, napravio. Uvijek je teško izvještavati o tim pitanjima. Međutim, mi smo parlament koji se sastoji od različitih klubova zastupnika i na kraju mislim da šaljemo kontradiktorne signale. Samo želim naglasiti dva takva. Prvo je da govorimo o potrebi jedne zemlje koja se razgovara s komisijom i parlamentom jednim glasom i koja odgovara e, na upitnik jednim glasom, ali s druge strane govorimo da postoji potreba za federalizacijom koja u bosanskom slučaju znači etnička federalizacija a to će zaista onda podijeliti i dalje zemlju i dobit ćemo još više nefunkcionirajući zemlju. Na kraju je potreba o kojoj govorimo da e, očuvamo e, Ustav Dejtonski sporazum koji drži zemlju zajedno, a s druge strane podržavamo amandmane koji zapravo dovode u pitanje Dejtonski sporazum. I tu bih želio nastaviti e, na e, putu kojeg je naglasio e, gospodin Preda da e, podržimo evropski put te zemlje. Hvala. Hvala. A sada konačni govornik, jedinstven jedinstvena u ovoj prostoriji, gospođa Sovko iz Bosne. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja bih željela kao, kao predstavnica Hrvatske u Europskom parlamentu, a dolazim iz Bosne i Hercegovine, ali cijeli život e, tamo živim. E, problem o kojem ovdje govoriti, željela bi još jednom pozdraviti izvješće gospodina Prede, koji zaista e, spoznaje pravi problem koji postoji u Bosni i Hercegovini, a želim i pozdraviti dvije rezolucije koje je donio ovaj parlament 2014. i 2015. A one, pre, one govore o načelu federalizacije kao jedinom putu kako bi se poštovala konstitutivna arhitektura Bosne i Hercegovine. Idealno ja shvaćam argumente koje su spomenuli neki od kolega, međutim E, radi se idealnom svijetu. 25 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini moramo pronaći praktična rješenja i moramo izvući neke e, pouke. A ne tražiti neka rješenja koje nije moguće provesti u nekoj zemlji. Konstitutivni narodi postup, postoje Hrvati, Bošnjaci i Srbi, e, trebate poštovati te etničke zajednice. I jednom kada ta zemlja postane članica Europske unije, moći ćemo razgovarati o nekim drugim željama koje imamo u ovoj, u ovoj prostoriji. Hvala lijepo. Hvala. Kolegice Sovka. Kristan Preda, li možda e, zaključiti. E, komisiju nije prozvao niti jedan govornik. Želite li nešto reći? Onda mi dajte signal, ne vidimo vas odavde. Evo, vrlo kratko. Što se tiče ovog pojma konstitutivni narodi, to je pojam koji je uzet iz dejtanskog sporazuma, međutim, kao što je naglašeno, to je dovelo do diskriminacije protiv e, E, nekih etničkih zajednica, kao što smo vidjeli u presudi, presudi Sejdić Finci i još e, tri presude kao Zornić i Pilav. Ono što nam treba jest smanjiti elemente etničke prirode i e, e, malo e, unaprijediti građanski element. Detonski sporazum je bio jako dobar za završetak rata, ali nije dovoljno dobar za Bosnu i za njezin ulazak u Europsku uniju. Trebamo ga izmijeniti kako bismo ga uskladili sa načelima pravne stečevine, a to je jednako svih građana. Hvala. Hvala i konačno izvjestitelj, želite li možda zaključiti? Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, želim zahvaliti kolegama i kolegicama na njihovim e, napomenama. Na početku bih želio reći da mi je e, žao da tijekom naše posjete Sarajevu nismo uspjeli se sastati sa gospođom Cijanović koja je premijerka Republike Srpske jer smo trebali uključiti Republiku Srpsku u taj proces. Ja sam ju pozvao da se s njom sastanemo u Briselu. Druga stvar, neko je spomenuo Sjedinjene države. Mislim da moramo nastaviti raditi s Amerikancima. Uspjeli smo se sporazumjeti s njima i nedavnih godina i mislim da treba e, naš odnos ostati e, dobar. Bilo bi, ne bi imalo smisla se suprotstaviti Amerikancima niti Bosancima. E, nadam se da e, će kolega iz socijalista glasovati za kompromise. Potpuno sam svjestan da još uvijek možemo imati većinu, EPP, e, konzervativci i liberali, kao što smo to imali kada smo glasovali za predsjednika parlamenta. Međutim, želio bih i dalje raditi sa socijaldemokratima i po pitanju konstitutivnih naroda koje je spomenuto u svim našim prethodnim rezolucijama. U zaključku bih želio reći da prije ovog sastanka sam sudjelovao sa sastanku e, odbora za e, ustavne poslove i jedno od pitanja koje smo raspravljali tamo je bilo raspodjela mjesta nakon Brexita. Isto uz pretpostavku novih e, država članica. Bosna i Hercegovina je spomenuta kao potencijalna nova država članica, a ona bi mogla imati oko 11 mjesta. Dakle, budimo optimistični, to je poruka koju šaljem našim socijalističkim kolegama. Zaboravimo rat između e, stranaka u Bosni i u Hrvatskoj. Hvala lijepa. Glasovati ćemo za ovo izvješće sutra, kao što se znate. Sada idemo na sedmu točku dnevnog reda, to je e, e, izvješće o bivšoj e, Jugoslavenskoj republici Makedonije. Prvi puta razmatramo ovaj nacrt izvješća i kao što imamo dobru tradiciju u ovom odboru, htio bih dati riječ izvjestitelju gospodinu Ivo Vajglu, na, za kratko predstavljanje tog izvješća. Koliko kratko? Imamo 30 minuta za ovu točku dnevnog reda, pa bih vam dao 5 minuta. Je li to u redu? Hvala. Uvaženi kolege. No, this is the first consideration. Ne, ne, ovo je prvo razmatranje, a vi ste imali drugo razmatranje, drugo razmatranje, tri minute, prvo razmatranje, pet minuta. Dakle, Mislim, evo, to je bilo čak i dušno. Dakle, gospodine Vegel, izvolite. Hvala, predsjedniče. Ne budem e, sada govorio samo o izvješću, mislim ne budem ga prepričavao, imate ga pred sobom i zapravo me više zanimaju vaši komentari nego e, što vas vjerojatno zanimaju moji komentari. Moji komentari su već uključeni u izvješću. Evo, htio sam reći samo sljedeće, a to je da je ključno pitanje već niza godina što se tiče Makedonije Hoćemo li toj državi dopustiti da napreduje na svom putu prema europskim, europskoj integraciji ili će ostati tamo gdje jest, a to je u čekaonici u kojoj već sjedi predugo. Za Makedoniju smo već pred puno godina rekli da od svih država kandidatkinja najbolje ispunjava uvjete iz Akije, ali to nije bilo dovoljno da bi se o pokrenuli pristupni pregovori. Ove godine je komisija, a to smo mi to također preuzeli u e, komisiji, ocijenila napredak i početak pristupnih pregovora sa e, demokratski e, provedenim parlamentarnim izborima povezala. Dakle, E, sve promatračke misije rekli su da su izbori bili dobri, da je bilo možda nekih manjih nepravilnosti, ali nije bilo velikih nepravilnosti kod samih izbora. Ali, nažalost, e, u ovom trenutku Makedonija još nema novu vladu i kaže da će, izgleda da će e, formiranje nove vlade biti prilično složen proces. Znači opcija koja se sada spomenje, spominje u Skopju je možda najmanje prihvatljiva i simpatična za stabilnost i budućnost Makedonije, a to je da bi se ponovili izbori. Ponavljanje izbora značilo bi za tu državu produljenje krize, e, krize e, a e, koja je za za čije rješavanje su i e, komisija i Europska unija i parlament uložili toliko truda da se došlo do pržinskog sporazuma sa svim obvezama koje su e, prihvaćene od svih političkih stranaka u tom e, sporazumu. Da spomenem najvažniju od njih, to je svakako bila da će sve stranke dati prednost interesima države pred interes, pred stranačkim interesima. A Druga važna točka e, Pržinskog sporazuma iz Pržina bilo je e, uspostavljanje posebnog tužiteljstva koje će preispitati u do kraja razjasniti nepravilnosti povezane s aferom prisluškivanja. U izvješću E, smo još e, naglasili nekoliko točaka. E, pohvalu za pomoć u rješavanju izbjegličke krize, doprinos za stabilnost u regiji i boljim odnosama, boljše provedba vanjske i unutarnje politike Europske unije i pomaganje u mirovnim misijama, ali tu također još naglašavamo i raširenu korupciju, više medijskih sloboda, E, korištenje jezika mržnje, poštivanje e, civilnog društva, zaštitu manjina i provedbu Ohridskog sporazuma. Također naglašavamo i točku reforme pravosuđa. Makedoniji je potrebna naša potpora, a naš napredak jačati će regiju i sigurnost i stabilnost Europe u cijelosti i upravo iz tog razloga Makedoniji je potrebno i priznanje i početak pregovora. A u izvješću možete naći stajalište izvjestitelja koje kaže da početak pregovora ne može biti uvjetovan konačnim rješavanjem otvorenih pitanja, posebice ne bilateralnim pitanjima kao što je e, pitanje imena i također e, se e, poziva Europsku komisiju izvješću da se neposredno angažira na rješavanju otvorenih e, pitanja, otvorenog pitanja imena, a u suradnji sa Ujedinjenim narodima i drugim relevantnim dionicima, a koji bi mogli doprinijeti E, konačnom e, skidanju ovog problema s dnevnog reda. Evo, učuvao sam vam e, jednu minutu koju može iskoristiti gospodin Fleckenstein. Thank you. Hvala vam, gospodine Weigl. A sada dajem riječ predsjedniku E, parlamentarnog izaslanstva bivše Jugoslavenske republike Makedonije. Hvala predsjedniče na onome što je doista izvjestitelj Weigel rekao vrlo angažirano i vrlo otvorno. Dakle, dodao bih e, kao šef izaslanstva još sljedeće, a to je da je ova zemlja kandidatkinja E, vidjela relativni, ostvarila relativni napredak, da je uglavnom ispunila obveze iz e, sporazuma iz da postoji jedna e, napeta unutarnja politička situacija i zbog ustavne nesigurnosti o tome tko će nakon neuspjelog pokušaja davanja prvog mandata, ko će, znači ko prvog mandatara, tko će sada preuzeti, a i u našem interesu i makedonskom interesu je da nakon dobro izvedenih izbora e, država dobije vladu i izaslanstvo koje bi moglo sudjelovati sa našom parlamentarnom izaslanstvom i e, razmatrala sve e, vidove odnosa sa Europskom unijom i državom kandidatkinjom. Dakle, u ovoj prilično zamršenoj situaciji koja je uslijedila nakon dugotrajne blokade, možemo reći da se doista možemo radovati da država ostaje u statusu pregovora, da se i dalje otvara mogućnost E, odobravanja početka pregovora ukoliko ispuni sve uvjete. Tako da je sada na samoj e, državi da ispuni te uvjete i mislim da je doista e, u interesu, kao što već rekao izvjestitelj, ne samo regije, nego i cijele Europske unije da se prekine unutarnja i vanjska blokada. Hvala. Odnosno da se okonča. Hvala vama. A sada počinjemo s vjestinima u Sijeni. E, gospodine Kilan, počinjemo dakle s EPP-om. Hvala lijepo gospodine e, predsjedatelju. Čestitam kolegi na izvrsno profesionalno obavljenom poslu. Izvješće je e, izbalansirano, vrlo konstruktivno, nemam vrlo mnogo za dodati. Međutim, komplicirana i komplicirana situacija e, zahtjeva možda neki dodatan input, dodatne napomene. Međutim, sigurno sam da ćemo lako iznaći kompromise. Ja se kompletno e, slažem sa dva prethodna govornika u tome da održavajući e, obvezu Europske unije za koju se obvezala ćemo dostići rezultate, ali također mi trebamo Dakle, osim obveze Makedonije trebamo i Europsku uniju koja će se obvezati u ispunjavanju uvjeta. Međutim, također je još isto bitno e, e, surađivati sa vladom za jedan pozitivan, pozitivno ponovno e, ponovni početak procesa pregovora jer moramo znati da e, bilateralni odnosi sa državom u regiji ne bi trebali e, spriječiti pregovore da se odvijaju kako e, bi se trebali odvijati. Kao što je kolega Vajkal u svom izvješću rekao, postale su brojne situacije, brojni koje su imale negativan učinak na pregovore. A također, bitno je reći da je bitno uložiti napore eh, u proces nacionalnog pomirenja, a Europski parlament mora insistirati da sve države potpisnice moraju se držati eh, sporazuma u eh, nadolazećoj budućnosti. Sada gospodin Picula, SND. Izvolite. Hvala lijepo. Čestitam izvjestitelju kolegi Ivi Vajglu na nacrtu izvješća jer je obuhvatio temeljne činjenice, izrazio jasna stajališta o zemlji opterećenoj dubokim unutarnjim podjelama i vanjskim pritiscima. Situacija u Makedoniji uoči parlamentarnih izbora održanih 11. prosinca prošle godine bila je ipak stabilnija zahvaljujući prvenstveno nastojanjima Europske unije i svakako posebnom timu zastupnika u Europskom parlamentu koji su pomogli da se dogovori sporazum iz Pržina. Visok odaziv birača održava visoka očekivanja od ovih izvanrednih izbora jer su oni posljedica izvanrednog stanja u kojem građani žive već dvije godine. Kako bi se obnovilo povjerenje građana trebalo bi provoditi žurnu reformsku agendu, omogućiti daljnji rad ureda posebne tužiteljice, ali i osigurati suradnju redovnih sudova u istragama ureda, smanjiti utjecaj politike na javnu administraciju i medije efikasnije se boriti protiv korupcije i organiziranog kriminala iako je napravljen iskorak u poboljšanju zakonodavstva. U Makedoniji politički odnosi snažno ovise o međuetničkim odnosima sa velikim utjecajem na sigurnosne prilike. Zemlja igra angažiranu ulogu u izbjegličkoj politici Europske unije. Nacionalna ekonomija je stabilna, ali nezaposlenost ostaje ozbiljan problem pogotovo među mladima i ženama nadam se da će postizborni proces do sastavljanja nove vlade proteći bez političke diskriminacije odnosno da će priliku dobiti i druge stranke nakon jučerašnjeg neuspjeha relativnog izbornog pobjednika. Hvala. sada gospodin Tenek, sjeni za EKR. Gospodin Tenek, izvolite. Ako ne, onda E, krećemo na politički klub Alde i gospođa Sahova. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Potrebno je da glasimo negativne aspekte. Gospodin Weigel je već nešto e, spomenuo. Mm, bitno da Europski parlament kao i komisija zaista promotre dobrobit e, ljudi bivše Jugoslavijske republike Makedonije, Fajroma. E, postoji politički dijalog koji se odvija također ove godine su i održani izbori koji su protekli e, u redu. Također post to je zapravo jedna politička, pomalo problematična politička atmosfera u zemlji. Nedostaje politička volja za borbu protiv korupcije, a e, pravosuđe, odnosno pravosudni sustav je e, na, najviši, na najvišoj razini uključen u e, slučajeve korupcije. Mediji, civilno društvo također su uključeni u neke problematične situacije i zapravo što se tiče kriterija iz Kopenhagena, oni se možda ne poštuju u potpunosti. Važno je naglasiti ove stvari i gospodine Weigl, mislim da niste u pravu što niste naglasili ove točke i što ste se fokusirali samo na pozitivnije stvari. jer e, pozicija e, nagrađivanja zemalja e, na ovaj tip ponašanja nije dobra i neće funkcionirati dobro. Fajrom zaista pokušavaju nadvladati ova jaz, probleme kod kojih pate. Međutim, postoji e, situacija koja će se e, pogoršati ako se e, ne riješe problemi. Ključno pitanje je da li Fajrom zaista želi napredovati, a ja mislim da ne želi. Hvala. A sada zelenim. Imaju riječ E, gospodin Meseric, ja sam evo izvjestitelj u Sijeni za ovo pitanje. Ja zahvaljujem kolegi Vajglu na ovom vrlo profesionalnom i e, uravnoteženom izvješću. Mi e, podupiremo kompletan nacrt, samo međutim želim spomenuti nekoliko stvari. Jedna stvar je da mi također vjerujemo da kao što dokument navodi bilateralne rasprave ne bi trebale predstavljati prepreku otvaranju e, pregovora o pristupanju. Postoji mnogo drugih prepreka, međutim ovo ne bi trebala e, biti e, prepreka. Mi također vjerujemo da je najučinkovitiji način u okviru e, međunarodnih organa za arbitraciju bio, dakle, rješavanje bilateralnih pitanja. Druga stvar, je karakteriziran sa organiziranim kriminalom i korupcijom, kao i mnoge druge države na Zapadnom Balkanu, te mi vjerujemo da postoji jedna E, jedan strateški plan koji mora biti uspostavljen na šire regionalnoj razini uz e, pojačanu suradnju svih zemalja u regiji. A to će možda dati ponešto više nade u učinkovito e, rješenje za ovaj problem. Na posljedku želim obratiti, da obratite pozornost na preporuke stalnog odbora Benske konvencije jedna od važnih problema je, e, su klimatske promjene i zaštita prirode na Zapadnom Balkanu. Ovaj odbor poziva na suspendiranje implementacije procesa u ovim zemljama sve dok e, strateška procjena e, učinka na okoliš ne bude provedena. Mi podupiremo ovaj način. A sada imamo pet govornika E, svaki jednu minutu počinjemo sa EPP-om. Gospodin Preda, izvolite. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedatelju. Čestitam gospodinu Vajglu na dobro obavljenom poslu. Od samog početka on je zaista, e, čini mi se, imao adekvatan pristup. Mislim da je e, politička situacija u Makedoniji e, loša. Mislim da postoji povećana politizacija koja je prisutna u toj zemlji i mislim da to pokazuje odnosno ukazuje na probleme koji e, blokiraju reforme. I mislim da u tom kontekstu bitno je vratiti se na e, početak pregovora, e, surađivati sa vladom i raditi na osiguravanju činjenice da Makedonija može se vratiti na put ka europskim integracijama, odnosno e, mislim da je to najbitnija poruka. A sada je sam ti gospodin Fleckenstein, izvolite. Zahvaljujem kolegi Vajglu na ovom izvješću. Želim samo dodati još jednu konkretnu stvar, jer postoje naime neke glasine u Makedoniji, e, ovom parlamentu i komisiji nije važno tko će biti na vlasti sve dok e, postoji jasna većina za dotičnu osobu. Hoće sad to biti konzervativci plus albanske e, tvrtke ili socijaldemokrati plus e, albanske e, stranke. E, važno je samo da postoji stabilna vlada koja će se okrenuti europskom putu i koja će provesti one reforme kako su zacrtane u sporazumu iz Pržina i koja koje će ozbiljno htjeti to provesti i koji također će neće ići protiv politike posebne e, državne e, tužiteljice. Dakle, ako želimo e, podupirati europsku politiku, onda moramo im jasno da reći mi podupiramo europsku politiku, ali ne ovog ili onog kandidata, nego opredeljeno za put, europski put. Gospodine Papadakis, jednu minutu. Hvala vam. komentari predsjednika Tajanija e, koje, koje smo čuli nedavno e, zapravo ukazuju na jedan zabrinjavajući trend. Još uvijek postoji pitanje službenog imena bivše Jugoslavenske republike Makedonije. Parlament podupire ljude koji E, imaju različite programe, agende što se tiče, odnosno imaju različite stajališta što se tiče e, ovaj, ovog pitanja. Uloga parlamenta ima za cilj ojačavanje uloge e, glavnog grada u tom dijelu svijeta, zato mi moramo imati drugačiji pristup od onoga koji vidimo u izvješću Vajgal što se tiče bivše Jugoslavenske republike Makedonije postoji pitanje problema vezanog uz izbjeglice i e, zatvaranja granica, a mnogo tih ljudi, mnogo izbjeglica e, je završilo u Grčkoj. Mi moramo biti protiv imperialističkih planova poput ovoga. Moramo osigurati da ne osiguravamo, da ne dozvoljavamo e, monopolne sustave koji dozvoljavaju ovakve situacije. Hvala. E, hvala. Gospodin Kefaloganis, e, evo imam dva komentara. Stranica 5, stavak A, govori o parlamentarnim e, izborima i izgleda da je vrlo mnogo ljudi izašlo na parlamentarne izbore. Na stranici 6, točka 17, govori o gospodarstvu u Makedoniji, a točka 82 na E, stranici 7 govori o međunarodnoj suradnji i sličnim stvarima. E, ja bih također želio e, se referirati na ono što je rekao gospodin Tajani e, prošle srijede. On je govorio u ime Europskog parlamenta. On je rekao e, sljedeće pitanje, pitanja, pitanje imena ove zemlje, ona međunarodno priznata kao bivša Jugoslavenska republika Makedonija, Fajrom. Ja samo želim reći da u izvješću e, zapravo na, naslov izvješća jest izvješće o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Međutim, u tekstu, dokumentu postoji, recimo na stranici 4, riječ Makedonija. Govori se na stranici 4 o... Should not, should not uh, uh, represent... Uh, dakle, e, ovo izvješće ne bi trebalo predstavljati e, Um, ne bi trebalo predstavljati uh, prepreku ka uh, pregovorima. Samo bih želio naglasiti da je ovo uh, međunarodno pitanje, a ne bilateralno pitanje. Što se tiče rezolucije 187 i kao i 845 bitnih je uzeti u obzir. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih također želio naglasiti da u izvješću ova ideja bilateralnih razlika ne bi smjela biti prepreka za otvaranje e, pregovora. Kao prvo, Ne radi se samo o toj razlici, e, o problemu imena između ove dvije zemlje. Međutim, ozbiljnije pitanje je pitanje koje je upravo sada spomenuto. To nije bilateralno pitanje, to je međunarodno pitanje. Sada e, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda pokušava riješiti to pitanje i govori sada o e, bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji, a ne samo Republici Makedoniji. nevoljkost da se to učini zapravo e, zaustavlja početak pregovora i ja bih želio opet osuditi komentare koje su dali gospodin Tajani, koje je dao gospodin Tajani prošlog tjedna. E, to nam neće pomoći da napredujemo. Hvala. Hvala. Sada je gospođa željela osvrnuti i zahvaliti gospodinu vajglu na maksimalnom angažmanu oko ovog e, izvješća ne samo oko izvješća nego cijelo vrijeme oko e, bivše jugoslavenske republike makedonije i mislim da je izvješće vrlo profesionalno. činjenica je da kao što je rekao gospodin fleckenstein ne trebamo gledati koja je vlada bez obzira koja je vlada moramo se vratiti i pomoći makedoniji da se vrati na europski put, na put europskih integracija. Regionalna suradnja je neophodna i bez regionalne suradnje nema nastavka europskog puta, a onda se moramo dogovoriti što je to bilateralno pitanje, je li e, spor oko imena bilateralno ili međunarodno pitanje, ali svakako potrebno je to riješiti. Isto tako problem koji imaju s Bugarskom neophodno je riješiti i nadam se da ćemo ići u tom smjeru. U svakom slučaju treba stabilna Vlada u Makedoniji koja će moći provesti reforme i koja će moći provesti dogovor iz 2015. iz Pržena. Hvala. Gospodin Gala, jedna minuta. Ja sam u ovom parlamentu od 99. I što se tiče pitanja Makedonije, uvijek smo i govorili o istom pitanju. Grčka ima veto na početak e, e, pregovora i svi grčki kolege sa svih strana imaju isto, e, isto mišljenje, radi se o jednom bloku. Ali mi ne možemo prevladati to, a u većini Europske unije mi svi govorimo o Makedoniji i to je jednostavno tako. Nemojte nas pokušati uvjeriti suprotno. U novinama, u e, novostima govorimo o Makedoniji, morate znati da ste izolirani i da imate veto i zato se nalazimo u ovoj situaciji već četvrt stoljeća i biti ćemo tu još četvrt stoljeća ako se ništa ne promijeni. Žao mi je zbog ljudi Mislim da bi narod Makedonije trebao biti e, u prvom planu, a ne nekakva pitanja vezana za mitologiju i povijest. Dobro, e, još e, posljednji komentar. Od strane komisije. Hvala. Hvala izvjestitelju gospodinu Vajglu na nacrtu rezolucije i svemu što je radio tijekom godine na ovom pitanju. Više nego ikada važno je da nastavimo slati zajedničke poruke. E, nacrt rezolucije održava e, uglavnom e, i zaključke iz našeg izvješća. Znači, mi smo izrazili zabrinutost oko mogućnosti pada unatrag u nesigurno stanje, ali komisija doista cijeli cijeni napore parlamenta i posebnice zastupnika parlamenta gospodina Vajkela, Fleckensteina i gospodina Kukana koji su e, omogućili e, sporazum iz Pržina i pomogli u njegovom provedbu. Parlamentarni izbori bili su ključni dio ovog sporazuma, ali samo početak. A ono što nam je sad potrebno je formiranje stabilne vlade i također da vlada i opozicija rade zajedno kako bi sve ono što je izgubljeno se nadoknadilo. Znamo koje su naše očekivanje u tom pogledu. E, želimo e, da se provedu reformni prioriteti i kao da ured posebne tužiteljice dobije vrijeme i potrebne resurse da dovrši ovaj važni posao. Po ključnom pitanju e, komisija će davati i dalje političku potporu kako bi se pronašlo međusobno rješenje ako obje strane to zatraže. A što se tiče preporuka komisije, mi smo jasno rekli što treba učiniti kako bi se zemlja vratila na put e, prema Europskoj uniji i mi ćemo i dalje nastaviti pratiti razvoj, pomagati zemlji i redovito e, izvještavati Europski parlament. Zahvaljujem. Izvesti e, završne napomena, izvolite. Da, zahvaljujem. Samo sam htio zahvaliti kolegama na riječima potpore, autoru ovog izvješća i također sa zahvalnošću e, prihvaćam vaše amandmane i sadržajne dopune i želim još samo reći da o tome e, pitanju imena je li to bilateralno ili multilateralno pitanje. Mislim da je to pitanje koje bi bilo, bolje da ne traje više tako predugo. E, zato bih e, se a založio za to da se Europska unija više uključuje u rješavanje tog pitanja. Ne možemo to prepustiti samo Ujedinjenim narodama i njihovim posebnim izaslanicima. Ujedinjeni narodi su daleko, a Makedonija je vrlo blizu našoj europskoj stvarnosti i dalje zavlačenje može dovesti do toga da ćemo platiti cijenu za nestabilnost e, jedna od naših europskih država. Htio bih inače zahvaliti grčkim kolegama koji su danas izrazili svoj e, tradicionalni prigovor, ali na način koji je parlamentarni način i e, prihvaćam i uzimamo u obzir njihovu zabrinutost i njihove e, ograde koje su izrečene, ali jednostavno ne mogu drugačije nego reći da se velika većina prisutnih e, država koje ovdje zastupamo e, prihvaća e, ovu državu o kojoj govorimo na Balkanu kao zemlju koja se zove Makedonija. I to ne zato što bismo htjeli ovdje nekoga izazvati time, nego zato što je život se izrazio za takvo rješenje. Hvala. Rokovi za amandmane za ovo izvješće su 7. veljače u 12 i glasat ćemo 28. veljače. Sljedeća točka dnevnog reda je izvješće o Crnoj Gori. Dajem riječ izvjestitelju gospodinu Tenaku, 3,5 minuta, minute, izvolite. Zapravo ovo je prvo razmatranje, trebalo biti pet, zar ne? Ne, ne, pet minuta, dakle. U lipnju će biti pet godina od kako je e, Crna Gora krenula u pristupne pregovore i sada je otvorila 26 od 32 poglavlja, a sa dva su privremeno zatvoreni i na veliki napredak ove zemlje u njezinoj aplikaciji kandidaturi sada je prilično jasan i zemlja dobro napreduje u ključnim područjama 23 i 24 pravosuđe e, vidi se veliki napredak. Od mojeg posljednjeg izvješća koje je bilo važno, bilo je važno razdoblje za Crnu Goru, održani su parlamentarni izbori, promijenio se premijer, gospodina Brankovića sreo sam protoklog tjedna i također e, protokol za pristup NATO je potpisan. E, izbori su provedeni pod novim regulatornim okvirom, elektronički identifikacijski sustav je uspostavljen i mislim da je to na mnoge načine puno bolje od sustava koji mi imamo u Ujedinjenoj kraljevini za glasanje. E, vlada i izborni tijelo je e, osnovano i osnovat će se vlada i ministarstva. To je Eh, uvelo, eh, dovelo do prigovora nekih eh, stranaka, opozicijskih stranaka zbog pretrednog utjecaja vlade na određene sektore. Promatrači na izborima rekli su da su poštivane načelne slobode, E, bilo je zabrinutosti zbog zatvaranja nekih e, platforma socijalnih medija na dan izbora, ali to je bilo u kontekstu navodnih napada koji će se održati istraga se e, nastavlja po ovom pitanju, ali sve veći konsenzus i između vlade Crne Gore, kao što potvrđuje premijer i stranih vlada, da planirani napadi na bivšeg premijera Đokanovića su doista bili stvarna i vjerodostojna prijetnja. Ja sam i dalje doduše zabrana zbog situacije koja mislim da pokazuje sve veći pritisak koji Rusija želi vršiti na Crnu Goru i druge zemlje u regiji Jasno je da postoji i pokušaj e, posebice od strane Rusije da spriječi pristup e, Crne Gore NATO-u i da se uplete na njezin put prema EU, uniji. Zato je sve važnije za sve političke stranke da se uključe u demokratski parlamentarni proces. E, također daljnji bojkot parlamenta od strane opozicije je nešto što je razočaravajuće i šteti dugo, dugo, ročne vjerodostojnosti Crne, Gore i njezinih institucija i procesa pregovora. Ali e, izvješće je dobro uravnoteženo, mislim da svi klubovi ga mogu poduprijeti a ja sam već sedam godina stalni izvjestitelj, u proteklim godinama uvijek smo pronašli dobar konsenzus i većinsku potporu za izvješće. A Crna e, Gora je i uvijek priča o dobrom uspjehu i uglavnom nekontroverzna zemlja na Zapadnom Balkanu. E, kako Crna Gora želi se ove godine podključiti nato e, važno je da mi u našem odboru dademo potporu za njezinu molbu za članstvo u NATO-u E, mislim to su dvije zasebne institucije, ali e, Crnoj Gori e, NATO i Europska unija su euroatlantsko usmjerenje i jedan cilj i zato je važno vrijeme da podupremo tu agendu, a posebice sada sa promjenom vlade u Sjedinjenim državama. I mislim, evo kolege, evo to činimo u ovoj rezoluciji. Ne, ne, protekle godinama bili su neki prigovori protekle godine da se govori o NATO. Pa evo sada u izvješću. Dakle, evo, zaključno kažem, e, evo, rado ću služati komentare drugih izvjestelja u sjeni, drugih klubova. Hvala. Gospodin, e, gospođa Majer, e, minuto i pola. Hvala. Ja ću umjesto, ja ću govoriti u, umjesto analize doce. Hvala, zahvaljujem izvjestelju na odrađenom poslu. veselim se i dobro smo surađivali na ovom e, dokumentu. Neka ključna pitanja su zaštita ljudskih prava i okoliša, zaštita medija i gospodarstva. Što se tiče e, izvješća o izborima ODIHR-a, e, Važno je reći da su i vlada i opozicija zajedno radili na provedbi preporuka kako bi proces izbora bio vjerodostojan i a što se tiče e, bojkota parlamenta, to je zabrinjavajući razvoj. E, Crna Gora mora nadići ovu situaciju što je brže moguće. Treba e, istražiti navodni pokušaj državnog udara. I također pokušam, pa želim ovdje naglasiti koliko je važno članstvo u EU narodu Crne Gore. Više od 65% je za pristupanje i i zato i Europska unija i Crna Gora moraju dalje raditi na ostvarivanju tog e, cilja. Minutu i pola za EPP. Gospođa Šuica, izvolite. U ime gospodina Kovačeva koji je izvjestitelj u Sjeni, gospodin Kovačev se ispričava, želi čestitati gospodinu Tenoku na odličnom izvješću, podupire riječi gospodina Tenoka Dakle, Crna Gora je dobra vijest koja dolazi iz Balkana. E, ima i odgovornost e, da daje dobar primjer kandidatkinjama na sjeveru i istoku, a nažalost e, ne, ne idu uvijek jednako brzo s reformama i nekada ne provode naše preporuke. Tu još uvijek postoje neke znatni problemi koje treba nadvladati. Po mišljenju gospodina Kovačeva, načelno gospodarski problemi, visoka razina E, korupcije, e, politički utjecaj na pravosudni sustav, e, nezaposlenost mladi, pranje novca i financiranje terorizma. I također izborno zakonodavstvo treba u potpunosti implementirati, sve političke strane trebaju se uključiti u konstruktivni politički dijalog, zemlja se umjereno spremna ispuniti ekonomske kriterije, ali svejedno postoji visoka nebezaposlenost i javni dug. E, reforma javne uprave i pravosuđa su umjereno dobro pripremljeni. Ima nekih napredaka u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, ali sada treba još tu pokazati prave uspjehe. Postoje probleme u području zaštite ljudskih prava u eksternoj e, dimenziji. Gospodin Kovačev pozdravlja što e, se usklađuju sa europskom vanjskom i sigurnosnom politikom i E, također NATO je u e, odboru odobrio pristup e, Crne Gore. Evo toliko. Za SED gospodin Papadakis. Ispričavam se u ime gospodina Androvakisa koji ne može biti ovdje. Crna Gora je važno područje Zapadnog Balkana jer može biti primjer za druge zemlje. Nažalost, teroristički napad na e, dan izbora je činjenica koja jako zabrinjava kao i mogućnost, e, ovo moguće razdoblje političke nestabilnosti. I važno je da se provede jasna istraga terorističkih napada. Opozicija također treba sudjelovati u radu parlamenta. Ali uprkos ovim problemima zemlja je krenula prema Europskoj uniji. također treba naglasiti da u programu koji je nedavno usvojen Ideja harmonizirana lokalnog zakonoda, harmoniziranje lokalnog zakonodavstva sa KIM treba biti to prioritet, treba jačati nadalje zaposlenost i pokušati se baviti problemom nezaposlenosti, posebice mladih. A što se tiče pitanja dakle, članstva u NATO-u, vlada Crne Gore posebice je zainteresirana za ovo područje, ali treba se prisjetiti da dva, procesa pristupanja Europske unije i NATO nisu nužno povezana. Zahvaljujem eh, gospodinu Tenoku na izvješću i, i podnjeću i nekoliko amandmana po ovim pitanjima kojima sam spomenuo. ja želim zahvaliti gospodinu Tanoku na dobrom izvješću i naravno suradnji koja će uslijediti. E, Crna Gora je e, zemlja koja je najnaprednija u pogledu pristupanja Europskoj uniji, ali sa punom poteškoća i zapravo na svim ovim temeljnim strateškim područjima postoje poteškoće u nezavisnosti pravosuđa, u raširnoj korupciji, u slobodi i nezavisnosti medija, a izborni proces je također unatoč tome što je opća ocjena pozitivna imao niz poteškoća. Dakle, to su temeljne stvari demokratskog e, razvoja i sposobnosti jedne zemlje sa kojima Crna Gora još uvijek ima poteškoća. Ono što je osobito važno i o čemu se govori to je zaoštrena situacija koja otežava funkcioniranje te zemlje, no ja bih posebno pozdravio činjenicu da izvješće govori o udaru na institucije koji se dogodio na dan izbora, koji nužno nije mogao, morao tako završiti. Taj, taj je možda u nekim nesretnim okolnostima mogao dovesti do e, nereda i nemira u zemlji i ulazak u, puno dublju krizu nego što je to sada. Okolnosti koji su doveli do toga čini mi se i dalje postoje. Dakle, bojkot opozicije e, i druge strane strani utjecaj, i Stoga je vrlo važno da se ta istraga detaljno provede, da se zna što se zapravo dogodilo, koja je uloga bila domaćih aktera, a koja je uloga e, stranih sudionika u tome procesu. Hvala We haven't registered any other shadow rapporteurs, so we will go to one. Oh, sorry. Oh, Mislim da nismo vidjeli nikoga drugoga, ali ne, ne, imamo ipak još jednog govornika. Hvala, ja sam tu umjesto izvjestitelja u Sijeni, gospođe Lunaček, koja ne može biti ovdje, pa se ispričava izvjestitelju i kolegima. Prije svega želi zahvaliti izvjestitelju na odlično odrađenom poslu, na nacrtu izvješća i želim evo samo dodati nekoliko kratko stvari prije na ne dalje. Mi dijelimo za e, zabrinutosti izvjestitelja što se tiče e, na navodnog e, državnog udara. Također mislimo da vlada pokušava utjecati na razvoj zemlje što zabrinjava, ali zabrinjava i činjenica da E, plan napada na premijera je bila činjenica i da je vlada blokirala društvene medije na izbore. To bi nešto što e, bi se očekivalo u Kini ili Rusija, možda na zemlji koja želi u EU i NATO. To je možda nešto što se može spomenuti u izvješću. A što se tiče e, stvari stavka petog, posebice je dobro da ovo pitanje s prisluškivanjem je spomenuto Također treba navesti još neke stvari kao pitanje Telekoma koja do sada, dakle, ovi visoko profilirani slučajevi koji uključuju i staru i novu vladu nisu još riješeni. Sad je tu cijeli popis, ali neću sada to e, čitati, da će biti u amandmanu i samo konačno nešto o okolišu. Hvala na odličnom tekstu u tom pogledu i možda bi ovdje trebalo dodati e, nešto što će govoriti baš konkretno o međunarodnoj i europskom zakonodavstvu e, koje se primjenjuje u Europskoj uniji. Također ovo pitanje hidroelektrana kao i u drugim e, zapadno-balkanskim zemljama. Crna Gora je divlji zapad za investitore u hidroelektrana i to treba zaustaviti. I na kraju o jezero Skadar je nešto u čemu treba doista posvetiti puno više pozornosti. Hvala. Imamo i e, još gospodina Kukana za EPP jednu minutu. Hvala predsjedniče. Doista cijenim, e, cijenim i zahvaljujem e, trud izvjestitelja i napori i predanosti procesu integracije Crne Gore. Crna Gora je odabrala proeuropsku vladu prošle godine i nastavlja na svojem euroatlantskom putu. A obzirom da je to važno za stabilnost, sigurnost i budući razvoj zemlje, mi u potpunosti podupiramo ovaj odabir. Također želimo podcrtati i potporu E, građana e, europskom putu e, Crne Gore u približavanju Europske unije, što je od 80%. Žao nam je što je došlo do blokade parlamenta, nadamo se da će nastaviti raditi sa parlamentarnim radom skoro. Opozicija treba raditi unutar parlamenta, a ne izvana u parlamentu. I iskrena predanost procesu pristupa treba biti e, popraćena stvarnim interesom za proces reforme, a Crna Gora je pokazala da je pouzdani partner u tom pogledu, a posebice posebno usredotočiti se na e, pravosudnu reformu, borbu protiv korupcije i poboljšanje medijskog okruženja. Odabir Crne Gora je jasan, ona je odlučila postati članicom NATO-a i mi podupiramo također ovu odluku. Vidimo sve jači utjecaj Rusije u regiji, ali se nadamo da će Crna Gora slijediti te interese i postati puna članica NATO-a i ne dati se obeshrabriti. E, ne možete dva puta govoriti, nažalost, evo komisija. Zahvaljujem predsjedniče. I dalje uvaženi zastupnici parlamenta želim čestitati gospodinu Tenaku na nacrtu rezolucije o Crnoj Gori. E, Pozdravljamo vašu opću procjenu i e, da e, Europska unija i europsko usmjerenje je veliki prioritet Europske unije, a konstruktivna e, uloga Crne Gore je važna na regiji Balkana, to je ponovio premijer Marković u Briselu prošlog tjedna. Što se tiče dejstavskog procesa, smatramo da je nužno da Crna Gora sama odluči o svojoj budućnosti bez interferencije izvana i uplitanja izvana. Pratimo i e, istragu onoga što se dogodilo na dan izbora i e, bojimo se zbog eventualne polarizacije situacije. E, naša poruka je vratiti političku raspravu u demokratske institucije u parlament gdje ona pripada. Pozdravljamo napredak Crne Gore u pristupnim pregovorima sa otvorenih 36 poglavlja i nadamo se da će pregovori dobro teći dalje e, i to temeljem vlastitih zasluga. Što se tiče napretka u vladavini prava, on će utvrđivati brzinu kojom će napredovati pregovori. I dijelimo vaše mišljenje da korupcija i organizirani kriminal su e, uzrok za zabrinutost i iako postoje odgovarajuće institucije, treba stvoriti odgovarajuće okruženje koje će omogućiti institucijama da eh, i rade na odgovarajući način u ovom području. Evo i eh, zaključno riječ o ekonomskim pitanjima. Crna Gora mora hitno eh, promijeniti svoje fiskalne stanje putem provedbe fiskalne konsolidacije i uspostavljanje drugih strukturnih reforma za smanjenje neformalnog sektora i racionalizacijom javne potrošnje. Zahvaljujem na ovoj prilici da iznesemo stajalište o Crnoj Gori. Have the floor. Izvjestitelj, eh, gospodine Tanak, eh, želite li? Da, eh, želio bih zahvaliti izvjestiteljima u Sijeni Eh, mom eh, eh, godišnjem prijatelju Edi Kukanu i pošaljite mu moje pozdrave putom mojih kolega i gospodinu Lunačeku. Oni imaju veliko iskustvo u vezi s Crnom Gorom. Isto tako pozdravljam komentare da Crna Gora mora isto tako uskladiti svoju politiku prema Rusiji i sankcijama. Isto tako znam da treba e, unaprijediti e, vladavinu prava, organizirani kriminalni korupcije još uvijek ostaju izazov u Crnoj Gori, ali nadamo se da će se godinu za godinom stvari poboljšavati Pogledao sam sve amandmane koje su predloženi, posebno one koje ste spomenuli vezane za ljudska prava, zaštitu okoliša, slobodu medija i tako dalje i gdje god mogu pokušat ću ih podržati, posebno one analize DOC, moje kolegice iz laborističke stranke. Hvala lijepa. Thank you very much. Hvala lijepa. Rok za amandmane je 7. veljače i kao i prije e, glasovat ćemo 28. veljače na izvješće. Ovime zaključujemo javni dio ovoga sastanka. Imamo malu pauzu prije sastanka koordinatora. Hvala lijepo.